mentre aspettiamo che arrivi la u očekivanju izvjestiteljice kolegice Đanaku koja će nam govoriti dakle o političkim strankama E, ona upravo stiže, a to će biti prva trema našeg glasanja. Dakle, u međuvremenu dok ona ne stigne, ja ću vas o tome čemu smo govorili na sastanku koordinatora. Zapravo postoji svega jedna točka našeg dnevnog reda o kojoj vam trebam nešto reći. Radi se o jednoglasnoj odluci da ne glasamo o izmjenama članaka 49. i 50. E, našeg pravilnika vezano za status parlamentarnih odbora. Dakle, odgađamo glasanje o tome. Podsjetio sam sve da je cjelokupna priča počela kad je predsjednik Šulc našem odboru rekao da trebamo razmisliti o takvoj izmjeni a misao se rodila na sastanku se, na jednom seminaru. I ono što bih ja predložio, dakle, što se tiče članak 40, članka 49. Ja sam osobno bio prihvatio to izvješće, gdje se prihvaća kao obično primanje svih mišljenja, dakle da se unose amandmani kada se traži mišljenje, a e, što se tiče članka 50. oni odbori koji dobiju zadatak da izrede mišljenje, dakle da oni mogu tražiti da to rade ako postoji zaista potkrepljeni odnosi sa tom temom s drugim odborom. I onda ti drugi odbori mogu aktivno sudjelovati u apsolutnim svim fazama, uključujući i trijalog na kraju. Dakle, mogu eh, razgovarati o tome kako s predsjednikom tog odbora, kako i s izvjestiteljem. Oni, dakle, uvijek mogu dati, eh, uložiti amandmane koje nadležni odbor treba razmatrati. A na sastanku predsjednika u veljači, predsjednika odbora, gdje se raspravljalo o tome, dakle, e, tu moram e, e, reći da smo o tome govorili, ali koordinatori su danas rekli da će se naše iskustvo uzeti u obzir, međutim da će o tome na kraju prosuditi sljedeći parlamentarni sazim. Predsjednik Šulc je inače dva puta pisao kako bismo došli e, do odgovora o tome. U posljednjem pismu predsjednik Šulc je čak rekao da je od ključnog značaja, od odsudnog značaja da naš odbor donese tu odluku za vrijeme ovog parlamentarnog saziva. Međutim, e, naš odbor odlučuje drugačije na sastanku koordinatora. Moramo reći da smo na posljednom sastanku predsjednika odbora vidjeli da e, pojedini predsjednici odbora imaju vrlo različita mišljenja, jer neki su željeli da se ukine članak 50, a drugi da se e, e, upravo sve izmjeni, dakle upravo suprotno. I sad smo na sastanku e, došli do jednog srednjeg puta, jednog kompromisnog rješenja. U svakom slučaju, budući smo shvatili da se ne radi o pitanju života i smrti i da oni, ona iskustva koje smo mi stekli u posljednjih pet godina <clears throat> neće biti nužno e, ista situacija za sljedeći parlamentarni saziv. Neki će kolege biti ponovno izabrani, neki e, će članovi odbora biti novi i prema tome na njima je da oni odluče kako će raditi. E, kolegica Čanako još nije tu, prečekat ćemo dalje e, danjih pet minuta. Ono što sam ja htio reći, e, ovo što sam sada rekao o člancima 49. i 50. zapravo je e, srž desete točke našeg današnjeg dnevnog reda. Bili smo predvidjeli raspravu o točki broj 10, međutim do nje e, neće doći. Kolega Messerschmidt, izvolite. Samo da kažem jednu stvar. Razgovarali smo o e, toj proceduri za e, postupak e, i predsjednik Schulz je nešto rekao o tome, no ono o čemu izgleda da je postignut konsenzus je to da je potrebno da se osobe koje nisu u odboru moraju više informirati kada se počne raspravljati o sporazumima za prvo čitanje. Kao što znate, e, ne članovi e, nemaju pravo predlaganja amandmana, odnosno tehnički imaju, ali u praksi tomu nije tako. Znači da je veoma važno da ako netko ko nije u odboru želi utjecati na postupak, e, važno je da da podnesu svoj amandman e, odgovarajućem odboru i mislim da se zastupnicama, zastupnicima i zastupnicama to mora reći, onima koji nisu u odboru. I možda bi se to moglo na neki način navesti u izvještaju i e, kada gospodin Kazini, ode na sastanke drugih odbora, e, mislim da bi bilo dobro da to e, jasno dade do znanja drugim zastupnicima kako bi se omogućilo njima da predlažu svoje amandmane u tom postupku postizanja sporazuma za prvo čitanje. Hvala. Uzet ću to na znanje i na sljedećem sastanku ćemo vas tome obavijestiti. Kolega izvolite. Mislim da bismo trebali početi sa glasovanjem, gospodine predsjedavajući, o izvješću o nacionalnim parlamentima i onda se možemo vratiti na e, statute nakon što e, se pojavi gospođa Đanaku. Mi dicono che la signora Kažu mi da gospođa Giannaku samo što nije stigla, pa mislim da bi bilo u redu da je samo načas pričekamo. E, mogu... A, kolega Hajfner je zatražio riječ. Ich möchte dann nur kurz äh, Samo sam e, htio iskoristiti ovo vrijeme dok čekamo da kažem odboru ukratko da što se tiče sastanka koordinatora koji je održan jutros, što se tiče e, ove e, teme o kojoj smo tražili izvješće pravne službe o ovome što nam je e, podnio odbor za predstavke, o mogućnosti da se u zemljama članicama da imamo neke pokrete za nezavisnost predsjednik nije dao ovlasti da se sastavi takav izvještaj. Mislim da kad bi svi, sve stranke u odboru tražile da se e, proizvede takav izvještaj, mislim da bi to e, moglo biti moguće i da se to ne bi smjelo blokirati sa samog vrha. Dass wir nicht mit dem Punkt beginnen. Što se tiče jedne druge stvari, mislim da bismo možda mogli početi e, s glasovanjem, da zaista možda ne trebamo čekati da se pojavi gospođe žanaku Pitanje je zapravo druge prirode, jer što se tiče statut o financiranju političkih stranaka, da nismo trebali samo glasati o tome, već i e, raspravljati o tome i čini mi se da prije nego što glasamo da e, trebamo ipak i raspravljati o tome jer ja sam e, bio spreman zapravo da ja zamijenim gospođu Donaku međutim ako mi se kaže da ona stiže, onda je, možemo pričekati. Evo, stiže, stiže. Možda prije nego što dam e, riječ kolegici Čanaku, mogu samo reći da u pismu od petog ožujka predsjednik Korepera, gospodin Sotiropoulos, je e, dao obavijest o globalnom e, paketu za kompromis i dobio sam ga ovog tjedna. Znate da smo na izvanrednom sastanku prošloga tjedna e, čuli o rezultatu trijaloga 25. veljače. O tome nas je izvijestila gospođa Đanaku koja je to upravo stigla. I e, ja ću sada dati riječ izvjestiteljici gospođi Đanaku koja će e, nam reći kakav je bio konačan ishod trijaloga i što je Europski parlament e, uspio postići. Hvala predsjedniče. Htjela bih najprije zahvaliti svim kolegama iz odbora napose izaslanstvu koje je sudjelovalo u pregovorima i vama osobno na podršci i na izvrsnom dogovoru koji je vladao među nama i koji nam je omogućio da dođemo do pozitivnog zaključka u okviru grčkog predsjedanja. Ovo izvješće i sam koncept statuta europskih političkih stranaka izazvao je određenu zabrinutost unutar država članica i bilo je različitih mišljenja, što je uveliko izazvalo kašnjenje u zaključcima na trijalogu određena predsjedništva nisu mogla doći do e, jedinstvenog stava na sastancima vijeća i na kraju krajeva pod grčkim predsjedništvom smo dobili pregovarački mandat globalni pregovarački mandat u vijeću. Jer na ovako osjetljivu temu bilo je jako delikatno za predsjedništvo vijeća pregovarati, a da se ne raspolaže globalnim mandatom. Tijekom sastanaka, dakle ne tijekom zadnjeg, već predzadnjeg sastanka, ili tijekom predzadnjeg plenarnog zasjedanja u Strasburu, dakle na sastanku koji smo imali s predsjedništvom i potpredsjednikom e, komisije Ševčevićem, konačno smo uspjeli postići dogovor s tri institucije. Sporazum koji ne odražava u potpunosti naš prvobitni stav, ali ipak nije bio udaljen od njega. Nije bio daleko od ciljeva koje smo se zacrtali od samog početka, a mi smo htjeli jamčiti slobodu e, registriranja bez uplita političkih stranaka. Nismo htjeli više financija za političke stranke, to smo rekli i ponavljali na sve moguće načine. Hoćemo, htjeli smo stvoriti stvaran pravni status e, u svim državama i htjeli smo da se pristane na naš, e, da se složi s našim stavom prema kojem bi europljani mogli izravno da se e, učlanjuju u europske političke stranke. Htjeli smo također riješiti pitanja koja se odnosila na povećanje individualnog doprinosa građana u e, financiranje stranaka, zatim e, pitanje koja se odnose na europske institute i isto tako prijenos kapitala iz jednog e, godišnjeg proračuna u drugi. Sve je to dakle odobreno što se tiče dakle sve to ulazi u naš probitni stav i s tim se složilo i čak izvješće gospođe Kresler o e, samofinanciranju i sankcijama je došao do svoje završne faze. Između oslog, predsjedniče, iako registar za europske političke stranke nešto što bi trebalo biti samo služba na raspolaganju parlamenta, to je bio naš e, izvorni stav, izvorni stav našeg odbora. Na kraju je odlučeno da se formira neovisna agencija koja će biti u sastavu parlamenta. Dakle, to je bio stav vijeća na koji smo na kraju pristali. Jer su svi članovi odbora vijeća e, inzistirali na tome. Ono što je važno, predsjedniče, jeste da e, je predviđeno da pravilnik bude revidiran kroz nekoliko godina, te e, u tom poslovniku stoji da parlament i komisija usvajaju izvješća na ovom prije sljedećih izbora kako bi se ustanovilo kako se razvija situacija, odnosno stanje stvari glede političkih stranaka i da se vidi koje sve, da li su istrpljene sve mogućnosti ponuđene usvajanjem ovih eh, odredbi. Dakle, predsjedniče, raspolažemo svim mogućnostima kako bismo intervenirali, ispravljali eh, taj pravilnik u slučaju previda. Što se tiče političkog aspekta stvari, jako je važno što je ovaj trijalog zaključen uspjehom, dakle ostvarenim sporazumom, s obzirom da su europske političke stranke već predstavile svoje kandidate za mjesto predsjednika Europske komisije. Dakle, ova uredba neće stupiti na snagu odmah. U biti trebala bi stupiti na snagu 1. siječnja 2017. čime se podrazumije da se ostavlja dovoljno vremena političkim strankama da se prilagode novoj situaciji kako bi izabrali svoje sjedište u različitim državama članicama Europske unije i tako dalje. Dakle, to što je odluka donesena, da se ne smatra stranke kao europske nevladine organizacije, već prave europske političke stranke, to je jako važno, jer se u buduće radi ovdje jer u buduće će jedan članak ugovora, temeljnog ugovora o, tome tako odlučivati. Dakle, sad se želim zahvaliti svim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni, suradnicima, ali kao što rekoh vas, vama osobno predsjedniče, jer mi se čini da je naš odbor jako dobro radio, surađivao. Sada smo došli dakle do samog glasovanja. Tekst će biti o tekst će se glasovati u, u travnju na plenarnom zasjedanju, tako je već odavno predviđeno i nakon toga će tekst biti e, prosljeđen usvajanje pred vijeće. Dakle, ispoštovali smo svoje obveze, imamo dakle konkretan prijedlog od strane Europskog parlamenta i to prije europskih izbora. Hvala na suradnji predsjedniče i hvala na svoj pomoći. koju ste pružili u svom razdoblju rada na ovome. Mi smo uložili veliki trud, ali rezultati su pozitivni i to je najvažnije. Hvala. Prije nego što pređemo na glasanje, kolega Fox je htio uzeti riječ. Izvolite kolega. Da, e, dali ste deset minuta gospođi Đanaku da nam objasni zašto je to tako dobra stvar. Ja bih samo e, htio da u zapisnik uđe zašto moj klub smatra da je to izuzetno loše. Imam mnogo stvari koje su loše sa financiranjem europskih političkih stranaka, između ostaloga i to što se e, iznuđuje novac od poreznih obveznika i daje se tim strankama, ali ono što je najgore je da će E, zastupnici u parlamentu presuđivati tim strankama u skladu s time da li oni smatraju da te stranke udovoljavaju njihovim idejama i to ide u to je potpuno suprotno demokraciji znači većina bi mogla zaključiti da neka stranka im se ne sviđa oduzeti sve novce i onda podijeliti te novce gospodin brons koji sjedi u ovom odboru je e, izabran ispred stranke koju ja smatram, meni je ona e, repugnantna e, britanska nacionalna stranka, ali meni je još repugnantnije da se toj stranci onemogući da ima pristup jednakim sredstvima kao i sve druge stranke. Mi ne smijemo te stranke gušiti političkim mahinacijama i zbog toga će moja, moj klub glasati protiv ovoga što je veoma loš prijedlog. Hvala lijepa, kolega Bronc ima riječ. Da, e, sasvim je sigurno da sloboda zbora koja svakako uključuje i osnivanje i financiranje političkih stranaka će ovisiti o političkom programu E, ovisno o tome da li će e, politička klasa njih odobriti ili ne odobriti. Meni je sasvim svejedno da li odluke donose političari direktno ili to čini navodno e, objektivna službena agencija koja donosi tu odluku na osnovu kriterija koje su definirali pripadnici te političke klase. Neki od tih takozvanih europskih vrijednosti su naravno e, posve sigurno e, ispravne e, sloboda govora, sloboda zbora, ali to su upravo slobode koje se zanemaruju posebno u ovoj uredbi o kojoj govorimo ovdje. Druge kao što su nediskriminacija, barem na način kako se to tumači, je subjektivnije prirode. Mi smo već vidjeli kako će ta procedura funkcionirati zato što prvi pokušaj da se deregistrira neka politička stranka ili grupacija je e, izvršeno e, bez pozivanja na odgovarajuće razloge odnosno osnove znači to je kao da nekoga e, zovete na suda da mu niste rekli za što je optužen hvala hvala evo sad ima kolega Daf grupa liberala podržava snažno konsenzus koji je postignut na trijalogu i čestitam izvjestiteljici gospođi Džanaku, na njezinoj ustrajnosti u ovoj e, veoma e, kompleksnoj i osjetljivoj stvari, odnosno dosijevu. Na ovaj način će se osnažiti status europskih političkih stranaka, te će one na taj način postati vjerodostojnije, sofisticiranije, postaće političke stranke na saveznom nivou, na federalnom nivou, a to je ono što demokracija treba. Postupak za deregistraciju eh, je u velikoj mjeri poboljšan u odnosu na postojeći sustav, transparentan je i uključuje i vijeće E, kao i parlament, tako da obje, oba doma e, zakonodavne vlasti su uključena u to, znači ne radi se o nekom slobodarskom sustavu gdje političari e, zastupnici nekih stranaka u parlamentu mogu proganjati pripadnike onih stranaka koje im nisu po volji. Demokratska načela koja smo svi obvezni poštivati su naravno ona koja su e, ugrađena u e, povelju o temeljnim pravima i u naše osnivačke ugovore. Kao što je već ukazala izvjestiteljica, imamo tu jednu veoma važnu klauzulu i brzo ćemo na osnovu iskustva, kad se to bude provodilo u praksi, e, poboljšati tu situaciju e, i moći ćemo donijeti neke e, zakonske propise na osnovu tog stečenog iskustva taman na vrijeme za sljedeće izbore iza ovih. Hvala. Velik broj vas se javio se za riječ. Molit ću vas da ne govorite dugo. Kolega Paran. Hvala gospodine predsjedavajući. Nisam htio prestrašiti kolege danas ujutro, ali ipak moram reći nešto e, kako bi imao čistu savjest. Po mom mišljenju, političke stranke danas e, su potpuno suvišne, odnosno pretjerane su, previše su organizirane i mislim da bi se mogle financirati samo iz članarina ako mogu privući članove, onda njihovi članovi mogu odlučiti koliko novaca su spremni e, dati za tu političku stvar koju zastupa ta stranka. I to bi trebalo stajati u izvještaju, dakle da više ne, smiju, ne smije postojati donacije od, iz poslovnih e, izvora, lobista i tako dalje i također bismo trebali ukinuti e, novac iz proračuna za političke organizacije. Znači da se financiraju samo iz članarina. E, to nećemo učiniti sada, ali mislim da bismo trebali o tome ponovno raspravljati, jer što mi kao političke stranke ćemo učiniti sa novcem koje dobijemo od poreznih obveznika, i od dodatnog novca koje dobivamo na manje transparentan način od različitih organizacija. Aha, znači proizvodimo sve te glupe reklame, ljudima mažemo oči u kampanji, imamo prevelike, e, prevelika sjedišta i preveliko osoblje. E, to je tako, tako je, takve činjenice, ali danas ću glasati za konsenzus. Hvala lijepa. Sada zastupnik Anen ima riječ. Hvala. Thomas Jefferson, nažalost, nije član našeg odbora, ali treći predsjednik jest imao neke riječi koje se fino primjenjuju na ovo. Znači, prisiliti nekoga da plaća novce za e, proširivanje, odnosno promicanje e, uvjerenja koja ne zastupa je griješno i loše. Honorable kolega Hefner. Ich würde gerne nur kurz für meine politische Gruppe sagen, dass wir Htio bih e, nakratko reći u ime svog e, kluba zastupnika da su ovi jako dugi naporni pregovori ishodili kompromisom koji možemo podržati, to je korak u naprijed. demokraciji su potrebne političke stranke i osobno Mislim da pitanje koje to stranke trebaju da izađu pred glas naroda ne treba ovisiti isključivo o njihovim financijskim sposobnostima, dakle o financijama koje će uspjeti prikupiti. Mislim da se ovdje radi o napretku, civilizacijskom napretku, da se našlo rješenje kako bi svi imali više manje jednak pristup financiranju. U potpunosti razumijem da se prije glasavnja ne slažemo svi o tome o čemu ćemo glasati, ali mislim da svi zastupnici u Europskom parlamentu trebaju imati na raspolaganju mogućnost da e, mogućnost znati o čemu glasuju. Bilo bi korisno da pročitaju tekstove o kojima će glasati prije glasovanja. Gospodine se rekli ste da ćete glasovati protiv, jer ako se glasuje protiv tog izvješća, onda će parlament biti taj koji će odlučiti koje će stranke biti ovlaštene sudjelovati, a koje neće i da to treba biti e, rađeno. E, rekli se da ćete zbog toga glasovati protiv ovog izvješća i da se tako očuva status quo. da vam kažem sljedeće. Pod ovim u ovom sazivu imali smo jedan slučaj u kojem je klub zastupnika ovog vijeća prikupio prikupljao potpise kako bi se E, povukla ovlast e, rada određenim klubama zastupnika, odnosno političkim strankama. To je status quo. A evo sada imamo novi postupak koji to čini nemogućim. Iznašli smo rješenje kojim će to biti onemogućeno da se iz političkih razloga isključuju isključuje pravo e, zastupnicima ili grupi zastupnika da e, oduzmaju pravo e, nekoj političkoj stranci da radi. Dakle, sad ćemo imati skupinu neovisnih osoba koje će odlučivati o tome i na kraju vijeće i parlament će se treba dogovoriti po isteku jednog pravno, pravnog postupka i na taj način će ono što ste vi spomenuli biti u potpunosti nemoguće. Dakle, da ste stvarno ozbiljni, onda biste u tom trenutku trebali učiniti isto što i svi mi, glasovati za ovaj kompromis na kojem smo svi mi dali veliki doprinos za razliku od vas, gospodine Bronze. Gospodin ima riječ. Hvala predsjedniče. Želim jednostavno izraziti e, potporu klubu zastupnika socijaldemokrata na ovom postignutom rezultatu. Čestitam izvjestiteljici i cijelokupnom pregovaračkom timu. Znamo svi naravno da se radi o kompromisu, ali iz toga ćemo izvući zaključak da se radi o dobrom kompromisu i da se radi o temeljnom koraku naprijed kako političkom tako po pitanju funkcioniranja, tako i u smislu naših temeljnih ugovora. Jer ovdje govorimo o pravnoj osobi koja se e, traži, kojim se isto tako traži od političkih stranaka da odražavaju političko mišljenje građana Europske unije. Ovo nam e, zapravo otvara put jednom e, više političkom prostoru u Europi. Dakle, političkim strankama koje će biti zaista istinski europske. Kolega Hefner je rekao da ovim e, dogovorom, ovim sporazumom postaje kompliciranija kompliciranijan postupak za provjerom e, temeljnih vrijednosti pojedinih političkih stranaka. Nama bi bilo draže da je taj e, tekst e, ranije stupio na snagu, međutim zadovoljni smo da se ostvari ovaj značajan korak naprijed gdje samo se ojačavaju osnovna načela o temeljnih ugovora. Hvala. Kolega Scholz, izvolite. Hvala predsjedniče. I ja u ime kluba zastupnika Guje želim reći da ćemo podržati ovaj kompromis. To je bio težak, naporan rad koji je trajao nekoliko godina. Rasprave su bile intenzivne, osobito kada je riječ o određenim točkama koje se odnose na klubove, odnosno političke stranke i mislim da bismo mogli bez određenih akcija doći do sporazuma ranije. A kada se vidi, kada se osvrnemo na odgovornosti koje su naše, zahvaljujući ovim dosijima, da smo svi bili eh, svjesni toga prije bismo došli do sporazuma. Zato se osobito veselim tome što smo došli do sporazuma na trijalogu. Inače, zabrinutost koje ispoljavaju države članice u vezi s eventualnom ulogom političkih stranaka u oblikovanju mišljenja javnosti Europske unije, e, ta zabrinutost je odražena u ovom dosjeu. Želim vam privući pozornost na jednu stvar do koje mi je osobito stalo. Moramo podsjetiti da europske političke stranke da su vezane e, uz političke i temeljne vrijednosti koju su snazi u Europi. Dakle, poželjno je da političke stranke mogu raditi na transparentniji način. Ovaj kompromis je važan korak unaprijed prema većoj demokratizaciji EU. Hvala. Kolega Mesečmit, izvolite. Gospodin Duff je rekao da e, demokracija treba snažne političke stranke. Ja se s vama ne slažem. E, ja mislim da demokracija traži da e, imamo svi zajednički jezik, zajedničku sliku, zajedničku ideju demokracije i povijesti i zajedničke vrijednosti i mislim da ako odete tu u Brisel, ako odete na glavni trg u Kopenhagenu ili na Piccadilly Circus i E, vidjet ćete da li možete naći i jednog građana koji se žali na stupanj demokracije u Europi koji smatra da će snažne savezne stranke to riješiti. Sada dajem riječ kolegi Šeflinu. Hvala. Nisam se namjeravao javiti za riječ, ali ovo je sada postala, razmahala se ta debata i želim dati svoju svoj e, doprinos. Zahvaljujem se gospođi Đanako na njenom radu. Već se dugo bavimo s ovim i mislim da je zaista izvaredan posao bavila. Što se tiče jedne materijalne stvari, e, stvarnost je takva da postoji nešto što se zove europska, europsko političko područje, polje politika na europskoj razini. Moramo to e, prihvatiti. Ovo je zapravo pragmatični pristup, a ne ideološki i to je nešto što bi se trebalo svidjeti anglosaksoncima među nama. Znači trebamo regularizirati de facto situaciju i na taj način omogućiti da ona postane transparentnija. Hvala, ne znam želi li kolegica htjela <clears throat> napraviti neku repliku. Gospođo Đanaku, da li želite nešto reći ili to nije nužno? Predsjedniče, jedna stvar koju bih htjela reći jeste još jednom hvala svim kolegama i htio bih primijetiti da usvajanje vrijednosti načela Europske unije od strane europskih stranaka je važno. Ne radi se tu o bilo kakvim vrijednostima i načelima. To su oni koji stoje u temeljnim ugovorima i ne dolazi u obzir da te vrijednosti i načela ne budu ispoštovani. Tako da ne treba raspravljati teorijski nejasno, neprecizno o stavovima ovih i onih stranaka. Tu se radi o temeljnim vrijednostima i načelima koji su opisani u temeljnim ugovorima. Mislim da bi bilo pravedno i pošteno da ukoliko je neka stranka financirana od strane Europske unije, onda da ta stranka poštuje ta pravila. Sve što je rekao gospodin Fox, ne mogu se baš složiti s njim i moram vam reći da kada je riječ o vijeću, sve su se države složile s tim načelima. Hvala. Hvala lijepa. Možemo sada preći na glasanje. Glasat ćemo e, o cijelom tekstu poimenično. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Rezultati 18 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržan glas. Ovaj dokument je usvojen. I ja moram još jednom čestitati kolegici Đanaku i isto tako moram reći da sam zadovoljan jer je pitanje političkih stranaka upravo ona kako je opisao kolega Messerschmidt. Dakle, u e, Europskoj uniji solidarne političke stranke idu prema jednoj Europi, a ako se samo bave nacionalnim interesima, onda ne pomažu Europi. Hvala. Prelazimo sada na sljedeće izvješće o kojem ćemo glasati, a to je pitanje odnosa između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Najprije ćemo glasati o amandmanu prvom Ramon Tremozom, zapravo ga ne možemo usvojiti jer se ne možemo glasati o samom naslovu e, izvješća. Već prelazimo na Amandman 82. kojeg sam naglasene. Tko je za, tko je protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 83. Da. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 84. kolege Dafa ponovno za protiv suzdržani usvaja se. Dakle, kompromisni amandman A. Tko je za? Molim neka digne ruku. Protiv? Suzdržani? Jedan suzdržani glas. Amandman se usvaja. Prelazimo sada na amandman 88. Gvaltieri i drugi. Tko je za? Molim neka odigne ruku. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromisni amandman B. Tko je za? Ne, kolega su želi uzeti riječ. Predsjedavajući, zaista sam vam duboko zahvalan da nakon rasprave na odboru da ste vi uvažili srž mog amadmana broj 90. Međutim, na engleskom kompromisni amandman treba stajati pohvali hvali nacionalne parlamente zato što su preuzeli korake da to je zapravo kako gramatički, tako i politički optimalna formulacija na engleskom jeziku. Hvala lijepa kolega. Međutim, to upravo želi reći tekst koji ja predlažem. Preporuča... Da, čini se da je ovo jezično pitanje. Ja ću pročitati talijanski tekst. Preporučuje da nacionalni parlamenti preuzmu mjere. Da, međutim, ono što stoji u mom amandmanu jest pohvaljuje na engleskom commend, a ne recommend. Commend znači čestita, hvali. Nacionalne parlamente da preduzmu korake da to je zapravo ljubaznije tako sročiti i više ih se podsjeća da to rade. Čini mi se da se radi o zapravo jezičnom problemu. Međutim, dok ste vi čitali engleski tekst, onda su mi prevoditelji rekli na talijanskom rakomanda e, preporuča. Dakle, ja nemam problema da se vaš tekst usvoji takav kakvim želite, jer nema zapravo nikakve bitne promjene u samom značenju. Ja nemam problema s ovom jezičnom izmjenom. Dakle, sada smo na kompromisnom amandmanu B. Tko je za? Molim neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Možemo sada preći na Amandman 98. Roberto Quartieri i drugi. Tko je za? Protiv? Dva glasa protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Molim neka digne ruku. Protiv? Suzdržani. Odbija se. Kompromisni amandman C. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni amandman D. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Što znači da možemo sada preći na amandman E. Bazesku. 103, oprostite, Bazesku. 103. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 104. amandman o kojem se ne raspravljamo, prelazimo na sljedeći amandman. Sada tko je za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojen, ali možemo provjeriti elektronskim putem. A kompromisni amandman E. Jesu li glasali svi? Da. E, glasanje je zaključeno. Usvaja se. Možemo dakle sada preći na amandman 109. ako se ne varam. Dakle, 109. Messerschmitt. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Kompromisni amandman F. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni amandman G. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Sada Prelazimo na amandman 115. Fox. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 116. I dalje kolega Fox. Za? Protiv? Suzdržani odbija se. 117. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 118. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 119. Gvaldjeri. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 120. Fox. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 122. Ranđel. Tko je za? Ovdje ćemo možda morati provjeriti elektronskim putem. Amandman 122. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Članak 124. Tko je ne, oprostite. 123. i dalje kolege Ranđela. Tko je za? Protiv? Evo, ponovno moramo glasati elektronskim putem. Amandman 123. kolege Ranđela. Tko je e, za? otvoran glasanje. zatvoran glasanje. Odbija se. 124. kolege Foxa, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 125. 126. 125. Šolc i drugi, a 126. E, kolege Gualtierija i drugih. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Dav, Klajs, Gualtieri su autori. Radi se o amandmanima 127., 128., 129. i 130. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Usvajaju se. Kompromisni amandman H. Tražilo se glasanje u dva dijela. Tko je za prvi dio? Tko je protiv? Tko se suzdržava, usvaja se drugi dio. za, protiv. Čini mi se da je usvojen, ali ipak ćemo provjeriti elektronskim putem. Drugi dio kompromisnog amandmana H. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvoren glasanje. Usvaja se 13 naprama 11. 137. amandman Gualtieri i drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 138. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 139. Ne, moramo o njemu glasati. Dakle, 139 je mandant. Tko je za? Protiv? suzdržan i odbija se. 140 i Hefner i Tarant. Ne, e, e, možemo glasati o tome. Dakle, tko je za? Protiv? suzdržan i usvaja se. 141. 142. i 143. amandmani. Tko je za? protiv. Mislim da moramo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Četiri glasa više je bilo protiv. 144. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 145. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 146. i 147. amandman. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 148. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izvolite. 147. Nisam siguran je li on odbijen. Možemo li provjeriti za 147. amandman? Meni se činilo da se odbija, međutim Možemo provjeriti. 146. i 147. su dva amandmana o kojima se glasa zajedno jer su identični. Molim da oni koji su zadignu ruku. Tko je protiv? Tko se suzdržava? Meni se čini da je odbijen. Kompromisni amandman i u dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da je sve usvaja. Drugi dio, tko je za, molim neka digne ruku. Protiv? Provjerio bih to elektronskim putem. Dakle, drugi dio kompromisnog amandmana i otvoran glasanje. Jesu li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. E, drugi dio, dakle, je odbijen. Moramo sad vidjeti što, o čemu se ovdje mm, raspravlja, što me ne. 149. o se ne raspravlja. Drugim rječem, prelazimo sada na kompromisni amandman L. Tko je za? Molim neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 152. je u kompromisnom amandmanu, prema tome njemu ne glasamo. Kompromisni amandman M. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Prelazimo sada na kompromisni amandman 159. Šolc. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se odbija. E, napravimo provjeru elektronskim putem. Otvaram glasanje o amandmanu 159. kolege Šolca. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje u tom slučaju. Odbija se 14 glasova naprema 9. Prelazimo na 160. amandman koji je za, protiv i tu ćemo dakle glasiti elektronskim putem amandman 160. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 161. amandman, njemu se ne glasa jer je 160. amandman usvojen. 162. i 163. amandmani su identični. Glasamo dakle o 162. i 163. za, protiv, suzdržani. E, trebalo i bismo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Glasamo sada o amandmanima 164., 165. i 166. Tko je za? Molim neka digne ruku.

amandman su identični amandmani. Tko je za, protiv, usvajaju se. Amandman 173. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 174. Oprostite, samo trenutak. Dakle, ne raspravlja se o 174. 76. 78. 179. Sada na glasanje stavljamo amandman 180. kolege Hefnera. Tko je za? Protiv? Čini mi se da se odbija, međutim provjerimo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromisni amandman N. Tko je za? Neka digne ruku. Tko je protiv? Usvaja se. Prelazimo dakle na 183. amandman. Tko je za? Molim neka digne ruku.

suzdržani, odbija se. 190. Tko je za? Protiv. Tu bi bilo dobro da provjerimo elektronskim putem. Amandman 190. kolege Foxa. Otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. pogledamo rezultate. Usvaja se. Kompromisni amandman O u dva dijela. Prvi dio, tko je za? Protiv? Čini mi se da se usvajama. Zapravo, siguran sam da se usvaja. Drugi dio, tko je za? Protiv? Čini mi se da se odbija. E, sada glasamo, dakle otvoram glasanje u drugom dijelu amandmana O, to je provjera. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Da, zaista odbija se. Što znači da ćemo sada glasati o amandmanu 197. Tko je za? protiv. Teško mi je ovako procijeniti, prema tome elektronskim putem otvoram glasanje. Su i glasali svi? Jesu. Zatvaram glasanje. Odbija se jednim glasom protiv viška. Ne, 199. amandman. Tko je za neka digne ruku? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. 198. E, je amandman o kojem se ne raspravlja. A, oprostite. Dakle, 198. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, Čini mi se da se usvaja. Možemo li još jednom provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Dakle, radi se o amandmanu 198. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 200. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Ne raspravlja se o 201. drugom i trećem. A ne, o 203. amandmanu moramo glasati. A ne raspravlja se o 201. i 202. 203. amandman koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. 203. 204. 205. Tko je za? Protiv? Usvajaju se. 207. amandman ne, nije. ako su prethodni amandmani usvojeni, onda 206 i 207 ništa. Sada imamo namješavite amandmane drugi tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Treći. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Četvrti. Za? Protiv? Odbija se. Amandman 12, dakle, amandmani 5 i 6 u 12. dijelu za, protiv suzdržani usvaja se. sedmi je već sadržan bio u četvrtom. Amandman osmi, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani deveti i deseti su identični. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvajaju se. Ne, oproste, odbijaju se deveti i deseti Jedanaest amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 12. i 13. amandmani su identični. Glasamo o njima tko je za. Protiv suzdržani usvajaju se. Amandman 14. kolege Foxa tko je za. Protiv suzdržani odbija se. 15. i 16. su identični. Tko je za? Protiv suzdržani usvajaju se. 17. Fox. Tko je za? Sedamnesti kolege Foxa. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Osamnesti kolege Dafat. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaju se. 19. O njemu se ne raspravlja. Prelazimo na kompromisni amandman P, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Možemo dakle preći na amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman kve. Glasamo li o tome u dva razvojena dijela? Dakle, glasamo u prvom dijelu za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, čini mi se da se odbija. Možemo provjeriti elektronskim putem. Kompromisni amandman kve drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Da, odbija se. Dakle, prelazimo na amandman 24. koji zapravo otpada kao i 26. i 27. i 28. Prema tome glasamo o kompromisnom amandmanu R. Tko je za? Protiv? Tu bismo morali provjeriti elektronskim putem. Kompromisni amandman R. Dakle, Da, eh, od samog početka mnogi glasovi su nedostajali. A, ja sam zapravo zaboravio glasati eh, u svim ovim glasanjima, zato što mi se nije palila lampica, da. Eh, je zatvoreno glasanje? Odbija se. Zbog jednog glasa protiv više. Moramo sada glasati o amandmanima od 29. i 30. Tko je za? Protiv? Čini mi se da je ovo usvojeno. Možemo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Trideset prvi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se, čini mi se. 32. amandman. O njemu se ne raspravlja, smo usvojili 31. Kompromisni amandman za protiv suzdržani usvaja se. Što znači da možemo sada glasati o, o kompromisnom amandmanu T. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se čini mi se. Možemo provjeriti elektronskim putem. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Evo, jednim glasom. Prelazimo sada na kompromis, na 42. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 43. Tko je za? Protiv? suzdržani odbija se. Kompromisni amandman U. Tko je za? Protiv? Provjerimo elektronskim putem. Otvaram glasanje o kompromisnom amandmanu U. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandmani 44, 45 i 46. Tko je za? Protiv? Dakle, moramo provjeriti. Otran glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se jednim glasom više. Moramo glasati o amandmanu 50. Kolege Šolca, tko je za? Mm, ne raspravlja se samo, samo ako se amandman uh, usvaja, ne kompromis. Imate pravo, kaže predsjedavajući. Andiamo al... Cosa abbiamo? 52. 52. Favorevoli? Contrari? Za, protiv, suzdržani, odbija se. Hoćemo li provjeriti elektronskim putem? Amandman 52. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Dakle, ja sam ranije bio pogriješio. Amandman 53. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 54. Tko je za? protiv, suzdržani odbija se. Kompromisni amandman V. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. I to znači da sada možemo preći na 59. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. A kompromisni amandman duplo V u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. 60. amandman otpada kao 61. drugi, 63. 64. Glasamo o 65. i 66. amandmanu. Oni su identični. Tko je za, protiv? Odbija se. Amandmani 67. i 68. su jednaki. Da, i 69. 67. 7. i 68. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvajaju se. Dakle, otpada 69. 70. je sada amandman kolege foksa. tko je za, protiv, suzdržani, provjerimo elektronskim putem o 70. amandmanu tko je za, odnosno moram reći otvara se glasanje, jesu li svi glasali. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Sedamdeset i drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Oprosti predsjedniče. Nije mi jasno e, zašto se smatra da 71. otpada ako se usvoje 70. Oni nisu nekompatibilni jer to su dva različita teksta, to je radi se o dodatku tekstu, a to što se prvi usvaja nije kontradiktorno u odnosu na sljedeći paragraf. Nije bis nego ter. A to je jedino preklapanje. Mikrofon nije uključen. Nije nekompatibilan. Hvala. Kolega Gvaltieri traži da provjerim je li amandman 71. za koji sam ja rekao da se o njemu ne glasa s obzirom da smo usvojili 70. amandman, je li on kompatibilan ili nije. Možemo to provjeriti sada ako želite.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 A sad se više ne sjećam dokle smo bili došli. Ko 72. nismo još glasali ili kompromisni amandman Y. Dakle, 72. amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman Y tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.

I prelazimo sada na glasanje o cjelokupnom tekstu, dakle o prijedlogu rezolucije. Hoćemo li glasati o 81. Kolega Gvartijeri, pa vi se svega sjetite čestita. Apsolutno je točno. Ja sam zapravo eh, vidio što otpada, ali ovo što sam rekao da otpada odnosi se na amandman 78. Oprostite, dakle, počet ću iz početka. O kojem amandmanu govorimo? 81. piše da on otpada ako se usvoji 78. amandman. A u 78. nismo glasali jer e, je otpadao. Ne znam što mi tajništvo kaže i kako je njihovo pravno mišljenje. Dakle, nije e, nije nekompatibilan, prema tome glasamo 81. Tko je za? Protiv? Provjerimo elektronski putem. 81. amandman. Tko je za? Otvaram glasanje zapravo. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jako dobro. Prelazimo sada na glasanje o cijelom tekstu, obavezno elektronskim putem. Da, i to poimenično, da, jasno. Otvaram glasanje, jeste li svi glasali? Niste još svi glasali? Čini se da netko o među nama ne želi glasati. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se 12 glasova za, 4 protiv, 7 suzdržanih. Hvala. Evo, s ovim smo završili. Sada prelazimo na ostala glasanja. Vrlo, vrlo važno glasanje o izvješću Gvaltieri o registru transparentnosti. Počinjemo od kompromisnog amandmana A. Molim one koji su za da dignu ruku. Protiv. E, suzdržani usvaja se. Otpadaju, dakle, e, amandman 2, kompromisni amandman B, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Što znači da prelazimo na šesti amandman. kojeg je izvjestitelj izmijenio. Tko je za, neka digne ruku. Tko je protiv? Suzdržan usvaja se. Amandman osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman deveti. Tko je za? Protiv? suzdržani. Čini mi se da se usvaja. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 11. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. vilan, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 14. vilan, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 15. Kolege Šeflina. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 16. Hefner za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 18. Tko je za, protiv, čini mi se da se usvoja. Ne, svi sigurno usvojen. Dobro, provjerit ćemo elektronskim putem. Otvaram glasanje. 18. amandman o kojem glasamo. Dakle, otvaram glasanje. Jesu li glasali svi? Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. Tko je za? Protiv. Odbija se. Dolazimo sada do 20. amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 21. A e, čini mi se da e, dakle ne, zapravo glasamo o 21. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman C tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 25. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Čini mi se da se usvaja. Moramo ipak provjeriti. 25. amandman. Tko je za? otvoren glasanje. zatvoran glasanje. Usvaja se. 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? suzdržani odbija se 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Tko je za? 34 protiv, suzdržani, odbija se 35. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 36. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 37. 37. tko je za? Protiv, suzdržani usvaja se 38. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se 39. Za. Protiv. Suzdržani odbija se 40. 41. Su uključeni u kompromisni amandman C, pa onda idemo na 42. amandman. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se i 43. pokriven kompromisnim amandmanom C. Prelazimo na amandman 44. A, koji je povučen. Ja sam ga povukao, <laughs> da, ja sam ga sam povukao. Prema tome, amandman 45. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 46. Za, protiv, suzdržani, odbija se 47. Tko je za, protiv, A, ipak ćemo, da budemo sigurni, provjeriti. Otvaram glasanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandan 48. Tko je za? Protiv? suzdržani usvaja se 49 i ne 48 je usvojen prema tome 49 i otpada 50 tko je za protiv suzdržani odbija se Moramo sada glasati u uvodnoj odredbi E. Dopuste da ponovo vidimo 45, jer tako je brzo išlo za, protiv, ruke su bile istovremeno u zraku. Tako molim vas samo 45. amandman da ponovno obradimo. Pa bene, se gli altri sono d'accordo, non sono d'accordo. Tako se svi kolege slažu, nemam ništa protiv. Dakle, elektronskim putem ponovno glasamo 45. amandmanu. Tko je za? Otvoren glasanje, zatvoren glasanje. Odbija se. Čini se da je dovoljno jasno sada. Preostaje nam da glasamo o amandmanu broj 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. A sada elektronskim putem glasamo o cijelom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Jednoglasno je usvojeno. Čestitam izvjestitelju. Moramo li još nešto sada napraviti? A, sada glasamo o... E, kolegica Pušić je izvjestitelj u sjeni. ne. Da, izvješće Martin.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 stato ritirato. Eh. Eh, eh, Risulta ritirato a me su questo schema di voto. Koliko ja vidim iz ovog popisa o čemu će, za glasanje, čini se da je ovo povučeno, da se slaže. Dobro, onda sve smo riješili. Dakle, amandman četvrti, tko je za? Protiv? Da, provjerit ćemo. Otvaram glasanje o četvrtom amandmanu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavljam na glasanje drugi amandman tko je za, molim neka digne ruku. Tko je protiv? E, usvaja se. Dakle, stavljam sada na glasanje treći amandman izvjestitelja. Tko je za, protiv? Suzdržani usvaja se. O šestom amandmanu nećemo glasati. Sad smo došli do konačnog glasanja, poimenično, otvaram glasanje. Ne, netko se još javlja za riječ? Ne. E. Dakle, glasanje o cijelom tekstu poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 23 glasa za, jedan protiv i jedan sustržan. Čestitam dakle kolegi Martinu. Vi prego di rimanere, prego i colleghi, prego i colleghi. Molim kolege, kolege, molim vas da ostanete jer sada imamo još ovdje saslušanje. Predsjednik Weiler dolazi, on... E, nemojte, molim vas, da ostanemo sami u dvorani. Odlučili smo se za saslušanje o budućnosti Europe.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 Allora riprendiamo i nostri lavori. Siamo già abbastanza in ritardo. Već jako kasnimo i moram se ovdje javno ispričati profesoru Weileru koji nas je morao čekati i to ispred dvorane. Međutim, kao što sam već rekao, glasali smo o tri vrlo važna izvješća za naš odbor, pa prema tome nismo mogli prekinuti glasanje napola. Ova javna rasprava koju smo zaista željeni je na temu budućnosti Europe i govorit ćemo o scenarijima e, mogućeg razvoja Europe u budućnosti. Neki su izražavali i e, mišljenje o e, strateškim dakle, izborima za budućnost Europe. Profesor Jozef Weiler, predsjednik Europskog sveučilišta, Europski sveučilišni institut, je onaj koji će predsjedati prvim dijelom ove rasprave. Profesor Weiler je prije toga bio i predsjednik instituta Jean Jean Monnet na Harvardu a e, isto tako i e, za e, pravnog fakulteta sveučilišta u New Yorku <clears throat> bio je i na čelu našeg odbora za ustavna pitanja, kako se to nekada zvalo u ovom parlamentu. Prema tome, on je zaista stručnjak za ovo područje. Imamo vremena do 13.30, moramo podijeliti vrijeme koje imamo na dva tijela. Za početak će nam uvodati profesor Vajler. Izvolite, profesore. Hvala, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Ne znam trebam li se osjećati kao Danielu, lavljoj jami ili kao lavu jami Daniela ali e, dolazim e, pred vas sa određenom dozom e, poniznosti da vam govorim o europskoj demokraciji zato što je to vaš svakodnevni posao. Daću se od sebe. Htio bih početi sa pitanjem koje proganja Europski parlament. 79. 1979. kad je prvi puta su provedeni izravni izbori, E, izlaznost, e, odnosno odaziv je bio e, ispod 60, oko 60%, što je bilo manje nego na nacionalnim izborima i ljudi su se pitali zašto nije bila veća pozornost, zašto više ljudi nije glasovalo. Odgovor je bio pa zašto bi ljudi uopće glasovali na tim direktnim izborima ako Europski parlament ima tako ograničene ovlasti. I prognoze su bile da e, s povećanjem ovlasti Europskog parlamenta da će interes glasača se povećati zato što ako ne može e, ništa učiniti Europski parlament zašto glasovati ali ako bi imao veće ovlasti onda bi naravno vrijedilo i glasovati no ono što proganja Europski parlament Europu i demokraciju u Europi je e, taj fenomen da od 79. do devet su ovlasti Europskog parlamenta se dramatično povećale i s pravom, a odaziv na svim izborima koji su slijedili opada. Tako da je na, na ovim zadnjim izborima devet je bio skoro prepolovljen u odnosu na 79. Da brutalan budem, što više ima ovlasti Europski parlament, e, to izgleda da je manji interes među biračkim tijelom. Ponuđene su e, mnoga, mnoga objašnjenja. Jedno od tipičnih je moramo bolje ljudima objasniti stvari. A meni se ne sviđa to obrazloženje zato što mi to e, zvuči na, kao ona stara marksistička teorija o lažnoj svijesti. Znači ljudi su nas razočarani, promijenimo ih. A ja mislim da ljudi nisu tako glupi, oni su zapravo mudri, te bih htio ponuditi alternativno objašnjenje. U samom srcu demokracije leži izbor mogućnost izbora. Ako pogledamo sve demokratske sustave, francuski predsjednički sustav, e, britanski parlamentarni, njemački, italijanski sustav, svi se oni razlikuju, ali imaju dvije odlike koje su zajedničke svim našim demokracijama i ako tih e, odlika nema, teško je nagovoriti, odnosno uvjeriti ljude da sudjeluju u demokratskom procesu i da imaju izbor. Kada birači idu na izbore, idu glasovati, oni e, misle da čine dvije stvari. Znači glasat će e, i birat će on, za to tko će e, vladati i u nekoj mjeri na koji način će se njima vladati. Riječnikom političkih znanosti radi se o principu odgovornosti i reprezentacije, odnosno zastupanju. I ovu prvu stvar ćemo sada preokrenuti. Znači kada e, idete na glasovanje, vi hoćete imati mogućnost da nitkove izbacite s vlasti, da promijenite vladu i da e, vama vlada drugi skup ljudi. I želite vjerovati da ako dovoljno ljudi glasuje na isti način kao što ste to učinili vi i to se, to se zove preferencijalno glasovanje, da ćete vi utjecati na to kako se upravlja društvom. E, znači, ako e, imate ako u parlamentu većinu ima e, centristička ljevica, onda će društvo ići u tom smjeru i obrnuto, ako imate centrističku desnicu, ići će u tom smjeru. Ljudi e, razumiju e, koalicije pa znaju da, se, da to baš tako ne funkcionira, ali to su ona neka općenita očekivanja. Dakle, ja sa svojim glasom mogu promijeniti e, vladajuću garnituru, izbaciti nitkove i na neki način mogu usmjeriti u kojem će pravcu se razvijati društvo način na koji je konstruirana Europa, ne radi se o e, zavjeri, ne radi se o nečemu čime se ljudi koriste, nego se radi o samom DNK Europske unije. Te dvije osnovne, primordijalne, primitivne, e, aspekta demokracije nisu prevladala ni u jednom momentu u e, društvenom životu, životu građana, građanskom životu Europske unije, glasači ne izlaze na izbore i ako svi glasaju na ovaj ili onaj način, izbacit nitkove sa, će nitkove sa vlasti. Jer Europa nije tako sačinjena. Ona nije država, mada ona vrši mnoge funkcije koje tradicionalno pripadaju državi. Znači radi se o vladanju bez vlade, upravljanju bez vlade i ako uzmete e, predsjednika komisije koji nije premijer, ali jest osoba koja može u velikoj mjeri utjecati na to kako će funkcionirati Europska e, unija, E, radi se o nekome e, ko je veoma udaljen od direktnih izbora. Znači, ako vi izađete na izbore za Europski parlament, e, to će u maloj mjeri utjecati na to tko će biti predsjednik komisije. Tako da taj, to načelo odgovornosti ne preovladava. Kada ljudi izlaze na izbore za Europski parlament, oni nemaju taj dojam da oni utječu na to tko će vladati i da mogu zbaciti s vlasti one koji su sada na vlasti i e, načelo reizbora se također ne primjenjuje na Europski parlament. Vrlo malo ljudi bi moglo se zakleti da njihov, e, njihovi izgledi za ponovni izbor e, će ovisiti o tome što su oni radili u prethodnom sazivu. To naprosto tako ne funkcionira. I kao drugo, ne postoji ni jedna znanstvena studija koja bi pokazala da postoji sistematska povezanost između toga kakva, koja ima većinu u Europskom parlamentu, znači da li se radi o e, centrističkoj desnici ili ljevici i toga u kojem smjeru politički ide Europska unija. Znači preferencijalno glasovanje u Europskoj uniji se ne preslikava sistematski na politiku koju vodi Europska unija. To je znanstvena činjenica. Vi ne možete vidjeti postoji li kakva veza. Dakle, e, možete govoriti o važnom glasovanju za ovo ili za ono, ali ako postoji većina koja je centristički desna u Europi i vi ne možete onda reći evo proteklih pet godina Europa je išla u tom smjeru, znači bila je zastupala te stavove i to ljudi shvaćaju. Oni znači nemaju taj osjećaj da kada izađu na izbore za Europski parlament da mogu glasovati za to, birati to ko će njima vladati ili da će njihov izbor utjecati na to u kojem smjeru i kakav oblik će imati Europska unija. Kao što znamo, izbori za Europski parlament e, postaju e, na jedan još samo jedni domaći izbori e, na kojima se izražava mišljenje o tome tko je trenutno na vlasti. To se može promijeniti i to se može promijeniti na način koji će imati dalekosežne posljedice. Ovisno o tome što će, što će se dogoditi na ovim izborima. Oprostite, gospodine. jer već e, godinama se razmatra o ovoj stvari. Ali znate što kažu Italijani? Nove parlano, uno fa. Znači devet govori i jedan radi. Lako je pričati i sadašnji predsjednik parlamenta i mislim da zaista mu treba odati priznanje je e, odlučio tu ideju provesti u djelo i naravno tu su bili i drugi koji su radili s njime. Znači na ovim predstojećim izborima za Europski parlament radit će se o e, omogućit će se građanima da indirektno glasaju i za to tko će biti sljedeći predsjednik Europske komisije. I to je bio jedan gambit e, koje su druge, političke grupe prihvatile, znači drugi klubovi zastupnika, svi su istakli svoje kandidate i već je počela predizborna kampanja, o tome ću još nešto već reći malo kasnije. Znači ne radi se samo o izborima kakvi su bili do sada, nego se ljudima objašnjava da stranka, odnosno klub, odnosno grupa koja pobjedi na izborima i onda još postoji pitanje kako ćemo to odlučiti, dakle da će o, njihov kandidat biti sljedeći predsjednik komisije. U čemu je značenje toga? Zašto je to važno i koje su potencijalne opasnosti? Kao prvo radi se o vododjelnici i to je veoma interesantno zato što nije do nje došlo e, slijedom izmjene osnivačkih ugovora. A to je e, jedan važni korak od bilo kojeg, e, koje stvari koja je predložena u onom osnivačkom, odnosno u predloženom ustavu to je važnije od e, svake od inicijative koje su postale u tom ustavu koji nije e, usvojen zato što na najznačajniji način se omogućava izbor u samom srcu izbornog sustava Europske unije. Znači još jedan novi, nova mogućnost izbora. Znači sve ove teme, subsidijarnost, transparentnost, kandidati, partije, ovo, ono, E, transparentnost, to nije pravi izbor. Svi to želimo. Znači, prvi puta će imati mogućnost izbora. Znači, ne mm, mogućnost izbora ko će vladati nama, zato što mi ne možemo reći da je predsjednik komisije taj koji nama vlada, on nije premijer Britanije, on nije premijer Italije ili predsjednik Francuske, ali je to jedan veoma e, utjecajan položaj koji ima snažnu simboličku vrijednost mnogo toga može poći po zlu. Prva stvar e, je to da može to se pretvoriti u natice za mis. Jer se bira među kandidatima za predsjedništvo, a ne među različitim politikama. Mnogo će ovisiti o E, medijima. Znači, gospodina schulza i gospodina Junckera bi na svakom javnom forumu, na svakoj javnoj tribini trebali pitati zašto da glasujem za vas i kako će moj glas za vas, a ne za njega, utjecati na budućnost i na budući oblike Europe. Drugim riječima, morate ih prisiliti da artikuliraju E, razlike u politici i smjer kojim oni žele povesti europsku uniju a ne samo da nam kažu ja sam sposobniji političar oni su i jedan i drugi sposobni političari kao i drugi kandidati ali trebamo postaviti pitanje na koji način će moj glas za vas učiniti europu tijekom sljedećih pet godina drugačiju nego što bi to bilo kada bi glasovao za onog drugog. Ako se to ne napravi, onda će to biti jedna velika šarena laža, jedan izbor za mis koji neće e, nam dati pravu mogućnost političkog izbora o tome kako će izgledati Europa. Kao drugo, oni moraju ispuniti svoja obećanja. Ovlasti predsjednika komisije su ograničeni čak i u smislu e, formiranja politike komisije zato što se radi o kolegiju tako da će kandidati moći ispuniti predizborna i obećanja i te razlike koje će definirati u programima ako budu voljni vršiti ovlasti koje im daje ugovor kako bi oblikovali stavove povjerenika tako da barem postoji neka pluralnost koja će podržati njihov program. Inače oni neće moći ispuniti predizborna obećanja. Dakle, ako glasate za mene, e, Europa će ići u ovom, a ne u onom smjeru. To je veoma važno s političkog stanovišta. I onda Također tu treba postati i podrška Europskog parlamenta, ista pluralnost, ista većina koja je omogućila izbor tog predsjednika komisije. I dakle, ako svi ovi uvjeti se ispune, e, Europa će biti puno drugačija nego ova koju sada imamo, zato što predsjednik komisije će imati indirektni mandat od, stran, od naroda na osnovu programa koji nije, koji se ne zasniva na ovim osnovnim nekim vrijednostima svi smo mi divni i krasni, nego će tu postati neke razlike i angažman da se Europa povede u tom smjeru i većina u europskom parlamentu koja je isto tako se odlučila da to učini naravno e, imamo i kontrolne mehanizme tako da to nije garancija e, imamo vijeće i tako dalje ali komisija i parlament e, koji su na istoj strani, to je veoma e, nešto snažno. Ali e, što se može dogoditi? E, javnost možda društvo naprosto neće obratiti pozornost. Ako gospodin Šulc ode u Grčku i tamo vodi svoju predizbornu kampanju, možda nitko neće na to obratiti pozornost. Znači, pozornost medija i javnosti i kao drugo možda neće doći do povećanja odazova odaziva to je povezano sa prvim problemom u tom slučaju će se smanjiti legitimitet rezultata izbora i e, pritisak e, na vijeće da slijedi program parlamenta će se smanjiti znači ako se poveća odaziv ne za 2 do 3% nego e, za 15% ili više, onda bi bilo jako teško vijeću da zanemari e, izbor parlamenta, odnosno stav parlamenta. Moguće je također da niti jedna od stranaka neće odmah e, dobiti većinu u prvom krugu. Što će se onda dogoditi? Hoće li parlament i ipak moći dati svog kandidata za predsjedništvo komisije? moja prognoza je da će se odaziv povećati ne nužno zbog e, toga što će stranke sada ponuditi svog kandidata nego zbog antieuropskih birača oni će povećati e, interes za izbore i ove e, glavnostrujaške stranke će voditi snažniju kampanju ne zbog toga što se brinu za Europu nego zato što ne žele da u e, očima svojih vlastitih birača budu poniženi znači vidjet ćemo da će se pojačati kampanja ta kampanja će biti puno snažnija i puno bučnija nego što je bila na prethodnim izborima te stoga mislim da bismo mogli vidjeti bitno veći odaziv u kojem slučaju bi to sve moglo funkcionirati na kraju bih samo vam htio postaviti jedno zaista duboko pitanje je li europa spremna za to za komisiju koja je politizirana do sada je bonton odnosno e, samorazumijevanje komisije bilo da komisija predstavlja cijelu Europu i da ona nadilazi e, stranačku politiku, da ona nije ideologizirana, da se ona ne identificira ni sa jednom od političkih grupa i struja i da se njezin legitimitet zasniva na profesionalnoj kompetentnosti i na rezultatima koje oni proizvode. Znači kada bi nekog političara odabrali da bude predsjednik komisije, oni bi se e, odrekli svojih prethodnih političkih stavova i kao sudac bi rekli ja više nisam e, demokršćanin niti liberal niti socijalist ja se odričem tih svojih stavova ja sam neideologiziran predsjednik komisije. znači e, cijela slika komisije se zasnivala na tome da komisija nije političko tijelo i vijeće ministara nije političko tijelo. Gospođa Merkel ne kaže ja na vijeću zastupam te stavove zato što sam ja demokršćanka. Ne, ona kaže ja zastupam interese Njemačke i Europske unije. Ovdje jedino u ovom parlamentu se vodi stranačka politika. I e, što zapravo e, Europski parlament čini? Ovo je zaista jedan ključni moment koji će sve promijeniti Znači, ako e, se provedu izbori na ovaj način i ako taj predsjednik komisije zaista ima svoj politički program koji namjerava e, provesti uz pomoć većine u parlamentu i većine u tj. konsenzusa u kolegiju povjerenika, to je nova stvar, to je nova politička Europa. Jesmo li mi spremni platiti cijenu demokracije na ovaj način jer do sad, kao što sam rekao, nismo imali demokraciju u svojoj politici na europskoj razini, ali to svakako znači da će se Europa s promijeniti. Hvala vam, dame i gospodo. profesor Hvala, profesore Weiler. Vi ste postavili mnoga vrlo konkretna pitanja koja zanimaju naš odbor E, sada dajem riječ kolegi Van Diseru, profesoru Van Lui Diseru, e, koji će nam govoriti o novom paktu za Europu. Nažalost, profesor Mauridis, koji smo pozvali, profesora Fischera iz fondacione Bettesman, kao i profesor Šeferic iz zaklade Kralj Boduen, ne mogu doći. E, E, Zato sam dajem riječ, profesor Emanuitis, izvolite. Najviše hvala predsjedniče, hvala odboru Avko što me je pozvao da dođem razgovarati s vama o mogućim strateškim opcijama za budućnost Europske unije. Ja bih trebao biti još mikrofon. Dobro. No, sve se to uklapa u smislu da ću ja nastojati gledati malo dalje od samih europskih izbora i nastojat ću prekazati određene opcije pred kojima bi se mogla naći Europska unija u narodnom političkom ciklusu u narednim godinama. I ono o čemu ću ja govoriti dio jednog šireg projekta koji podržava 11 zaklada koje su se zajedno dali za cilj da izrade nove, ne scenarije, već opcije. Dakle, ne radi se o tome, radi se o opcijama. Treba ih razraditi, raspravljati o njima s vama, ali i s brojnim drugim dionicima. Organiziramo 40-50 događanja u 16-17 država članica. Gospodin Šeflin je bio prije kojih tjedan dva dana u Budimpešti i cilj je da dobijemo dakle, povratne informacije kako smo mogli dalje na temelju upita, preporuka, analiza izraditi strateške opcije. Dvije stvari bih želio napraviti narednih nekoliko minuta, dakle opisate opcije, ali su tako otići korak dalje i pokušati ih staviti u političku perspektivu i postaviti pitanje kamo smjeramo. Dakle, kojih je to pet opcija? Dopustite najprije samo da kažem što mislim, odnosno mislimo o tome gdje se nalazi Europska unija, dakle kako stanje unije. U ovom trenutku mislim da je jako teško reći na čemu smo to je vjerojatno zadatak e, povjesničara u budućnosti kroz 10-15 godina da ocjene da daju ocjenu ovih zadnjih 5-7 godina kriznog razdoblja i što je to predstavljalo za europsku integraciju. Još uvijek nije jasno da li e, su željezni zakoni europske integracije, da li će postati Europska unija u biti jača nakon ove krize jer situacija je još uvijek dosta nejasna i vidimo da ima puno kolateralne štete izazvane ovom krizom i to će biti vidljivo još ne samo mjesecima, već i godinama. No situacija je bolja nego što je bila u ljeto 2012. što je jasno, dakle nakon onoga što je Europska središnja banka napravila, ali više od toga. Tu su najavljene sistemske promjene. Upotrebljavam riječ sistemske jer kad odete, na primjer, u države članice i ako ja odem u svoju domovinu Grčku i kažem da je situacija sad bolja nego što je bila 2012. godine, odgovorit će mi ti se šališ. Naime, e, stopa nezaposlenosti se približava 60%, ja sam izgubio trećinu svojih prihoda i vi ćete mi reći da je sad situacija bolja nego što je bila 2012. No, sistemski govoreći, došlo do implozije eurozone, situacija je bolja. No očekujem da će i u idućoj etapi europskih integracija doći do velikih e, nejasnoća. Nije jasno, naime, u kojem smjeru se Europska unija kreće u narednom razdoblju. I tu intervenira onih pet strateških opcija, nastoja ću ih iznijeti brzo i dosta objektivno. Ukoliko pogledate izvješće vidjet ćete puno detaljniju inicijativu ovih pet opcija. Prva opcija, i nastojat ću koristiti analogiju e, mjenjača. Dakle, isto kao da se, stavi, da se ubaci u e, rikverc. Dakle, tu, se, tu smatra da se treba vratiti na osnovne stvari. Trebamo vidjeti što je rađeno. U prošlosti smo bili suviše ambiciozni i Europska unija nije nikad trebala i ne bi nikad trebala e, ići u e, sve veću uniju Europska unija neće nikada postati gospodarska i politička unija, što god to značilo, i Europska unija bi trebala se okrenuti suprotnim smjerom, krenuti i izvući pouke iz e, lekcija, možda ponovno da se organizira nacionalizacija, možda da se e, rasture neke već uspostavljene stvari i pitanje spostavlja postavlja e, i za, da se ostane možda na jedinstvenom tržištu, samo što je srž svega, a da cilj e, gospodarske monetarne unije je nešto što se neće ostvariti, već e, da će Europska unija prije propasti. Dakle, ne trebamo se srodotočiti da popravljamo ono što se ne da prepopraviti, već da se vratimo na temelj. Druga opcija smatra, mi to zovemo konsolidiranim e, ostvarenjima i ako koristimo usporedbu e, mjenjača, onda treba staviti, ubaciti u ler. Europska unija se i dalje kreće napravljene su neke stvari sada ostvarene s koje su bile nezamislive, gospodarsko upravljanje, pokuš, e, pokušaj da se napravi ograničena, ja zovem ograničena bankovna unija i potrebno je konsolidirati to, dati si još vremena za razvoj stvari na europskoj razini, ali postoji isto tako i vrijeme za provođenje dodatnih reformi na nacionalnoj razini. I to nije, ovo nije pravi trenutak da se bude prekomjerno ambiciozan osjećanje u državama članicama koje zalažu za tu opciju jeste da eh, je da su mnoge eh, države članice dosta negativne prema Europskoj uniji i pokušati biti eh, ambiciozniji bilo bi negativno i ne trebamo ponovno otvarati temeljne ugovore i pokušavati reformirati stvari, već se trebamo točiti na ono što politička znanost govori e, e, uspostavljanje legitimiteta. A treća opcija kaže da to nije dovoljno i to je e, opcija koju nazivamo naprijed, ambiciozni, ambiciozni korak u naprijed. To je kao pokretanje, dakle ubacivanje u brzinu, prema kojoj se kaže treba biti dodatno ambiciozan, pojačati povećati ambicije i pojačati legitimnost u očima javnosti. Isto tako je potrebna e, poštena rasprava do koje nije došlo u zadnjih 3-4-5 e, godina, rasprava o Europskoj uniji kada su mnoge odluke donošene iza zatvornih vrata i u tom slučaju je potrebno e, napredovati ambicioznije i ne stvarati nove linije razdora što znači da ukoliko je potrebno otvoriti raspravu o temeljnim ugovorima, reformulirati neke institucionalne stvari, onda to treba napraviti sa državama koje su države članice. Za to je potreban konsenzus, jasno, kompromis, ali bi se time izbjeglo je nove linije e, razdora e, između članica. Četvrta opcija kaže ne moramo napraviti pravi iskorak u naprijed, neki bi to mogli nazvati federalnom opcijom, mi u izvješću to svjesno i namjerno nismo tako nazvali, nismo koristili termin federalni, već smo govorili o potpunoj e, gospodarskoj, socijalnoj i financijskoj uniji i e, tu ćete naći konkretne primjere, odnosno mi, navedene mjere u izvješću. Tu se radi o e, stvaranju prave europske vlade, jače zakonodavne oblasti, da se donose prave mjere i ukoliko želite koristiti onu, e, tu se radi o sui generis e, Federalnoj uniji. I e, isto tako bismo imali zaštitu nacionalnih interesa i federaciju. Tu se radi o supranacionalnoj federalnoj političkoj strukturi koja ide čak i dalje od onoga što je profesor Weiler opisivao kada je govorio o posljedicama narednih europskih izbora. I postoji jedna temeljna razlika spram drugih opcija prema kojima ukoliko sve države članice se ne slažu da se ide time, već se radi samo o jednoj manjoj e, srži e, grupi država koje žele ići tim smjerom, onda im treba to omogućiti. I čak i ako to znači da stvara Europska unija ili neka manja zajednica. Peta opcija jeste više manje promjena europske logike, tako smo je nazvali. To znači ubacivanje višu brzinu, ali se kreće, okreće vola u drugim smjeru tu se ne radi samo o, tu smatra da je rasprava više ili manje Europe istrpljena. Ukoliko se osvrnete na prethodne e, opcije, neke želići nazad, neke naprijed, ali sve slijede e, više manje logiku onoga što bih ja nazvao 3P. Dakle, povećanje politizacije, parlamentarizacije i politizacije. I ovdje se kaže da je to isuviše pojednostavljena stvar, da treba ići mimo te pojednostavljene logike i da se kopiranje nacionalne logike na europsku razinu. Naime, postoje određene barijere koje su još uvijek tu i nakon desetljeća mi nemamo pravi europski demos, nemamo pravu javnu raspravu, nemamo pravu lingva franku u kojoj možemo razgovarati e, sa 500 milijuna ljudi i kad se e, kopiraju nacionalni model na europski model, e, kako ćemo to napraviti ako sam nacionalni model nije savršen ukoliko ga vodi, vode kratkoročni izborni, izborni izborne motivacije. Dakle, tu treba uzimati više u, u obzir mišljenje javnosti, e, lokalni, posredstvom i lokalnih referenduma, jačanje temeljnih prava i drugih mogućih mjera. Dakle, to, su, to je ovih pet opcija, da, da se vraća na temelj, učvršćuje, da se ambiciozno ide naprijed, da se pravi, rad, pravi iskorak ili da se mijenja europska logika. I dopustite da iskoristim završne trenutke koji su na raspolaganju, kako bih ovo stavio u političku perspektivu. Ovo nećete naći u našem izvješću, već e, ja to govorim. Gdje smo, gdje smo sad? Opet kažem da neću iznositi nikakve preferencije, to nije moj, posao, već pružiti, želim pružiti analizu tako što ću staviti trenutnu situaciju u kontekstu ovih e, postojećih e, opcija. Ono što je jasno je da je stvar nejasna glede smjera kojim smo trebali kretati. Ali izgleda da se krećemo putem e, smjera dva, dakle opcija konsolidiranja ostvarenja vraćanju nazad, o tome se razgovara, govori se o renacionalizaciji isto tako, ali to nije, to nije većina. E, kretanje prema pravom e, iskoraku naprijed neće pronaći većinu, dakle e, konsolidiranje ostvarenja je ono zašto po svemu sudeći zašto će biti većina. Nemojte me krivo protumačiti, nema tu nikav pokret koji se kreće u tom smjeru. Možda će se u jednom trenutku e, uspostaviti i neke druge stvari koje pokazuju da se stvari razvijaju, ali e, mimo ovoga, Bog zna što se ne događa. Ako gledate što e, Europska komisija hoće, to je to. Ako gledate izvješće četiri predsjednika koje je vodio Herman von Rompuy, imaju neki tekstovi koji su tu, ne govori se o Eh, jedinstvenim, eh, jedinstvenoj garanciji, eh, o rekapitalizaciji banaka i još mnogim drugim stvarima. Dakle, sve nas ovo vodi na tu opciju broj 2, jer države članice naime ne žele ići dalje. Zabrinute su strah ih otvaranja Pandorne kutije posredstvom konvencije, posredstvom otvaranja temeljnih ugovora, onda je pitanje i cijene troška, što bi to značilo kad bismo htjeli ostvariti stalno konsenzus između 28 država vlada kako bi se e, napravila revizija ugovora, tu je i strah e, od neuspjeha, tu je i trauma e, izglasavanja ustava, a onda isto tako i strah od rezultata ako dođe do referenduma u određenim državama. No, isto tako postoje sile koje žele da se stroj nekako kreće, da se i dalje kreće i to vidimo ukoliko pomno poslušamo kancelara, kancelarku Merkel koja navodi da je potrebno da se e, promijene e, temeljni ugovori, ali nije konkretno, nije jasna kada kaže što bi trebalo mijenjati i kako bi to trebalo mijenjati glede temeljnih ugovora. Dakle, evo ga, reform, stroj reforme se i dalje kreće, ali nejasno, jer ovdje se radi o tome da, da je cilj da se dobije na vremenu, to je bilo i prošli godina slučaj, treba raditi neke stvari ukoliko dođe do velike napetosti, ali treba si dati vremena prije se odluči da li treba ići dalje. I evo ga pitanje koje se ja postavljam na kraju, ima li potreba da se ide dalje, treba li, ne, bi li se trebalo naučiti iz grešaka prošlosti kada se stalo 80-ih, 90 s eurom jer nije, doš, jer nije postojala dovoljna politička volja da se ide dalje. Postoji li opasnost da se povijest ponovi jer se nije izvuklo pouke iz prethodnih lekcija i glavni izazovi, ja ih mogu rezimirati jednom riječu, to je fragmentacija. Neki to nazivaju polarizacijom, ali ja to nazivam polarizacijom, jer fragmentacija između Europske unije i njenih građana, e, građani koji okreću leđa Europskoj uniji, gospodarska fragmentacija između država članica povećanje heterogenosti između gospodarstava unutar same eurozone, sve veća gospodarska divergentnost, fragmentiranost između država članica i sve veća, veće nepovjerenje između država članica i između interno nacionalnih društava koje ne bi bilo moguće još prije nekoliko godina sve veći stereotipi isplivavaju i postoji isto tako fragmentacija izme, unutar država, socijalna fragmentacija između onih koji imaju i koji nemaju. Dakle, u sve ove fragmentacije tome navodi da pomislim između oslog ovo ide sve u, u prilog svim ovim antieuropskim snagama. Dakle, to me navodi da pomislim da postoji potreba da budemo ambiciozniji nego samo konsolidiramo stvar, ali pitanje je koliko se može u ovom trenutku biti ambiciozan i stoga jesam ovdje da raspravljamo o tome s vama i da, da vas poslušam jer kao što je rečeno na početku na temelju ovoga ćemo dalje raditi u novom paktu za europski projekt, iznosit ćemo nove ideje i stoga jesam tu i veselim se raspravi. Najljepša hvala. Grazie e, Hvala, zahvaljujem se i jednom i drugom e, profesoru na izlaganjima. Sada kolege zastupnici. Najprije kolega Šeflin, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem se jednom i drugom govorniku. Sviđa mi se ova konst ovo što se profesor Weiler usredotočio na pravo izbora kao na samu suštinu demokracije, mislim da se svi možemo s time složiti. I mislim da također e, je u pravu kada kaže da u europskoj politici ne postoji mogućnost da se, izbace, da se nitko iz vlasti i to je veliki problem. Pet stvari ću naglasiti i htio bih zapravo postaviti pitanje i jednom i drugom. Gospodin e, Emanuelidis je sa mnom već o tome raspravljao u Budimpešti, no ipak prvo. Složit ćete se sa mnom da je došlo do smanjenja legitimiteta e, političke vlasti u Europi. Ono što mi sada zapravo vidimo je e, porast, odnosno sve, veće, e, sve veći način razmišljanja koji je protuprosvjetiteljski. E, ekstremistički, populistički stavovi su i dalje e, u okviru demokracije, ali ako očekivanja, težnje ne budu na neki način ispunjeni, onda će oni možda na pravi način zaista u suštini uputiti izazov demokraciji. Još nismo došli do toga, ali možda će to biti moguće. I također imamo ovu realnost redistribuirane e, nepravde i e, te ta nejednakost koja je rezultat toga i u društvima zemalja članica je to uglavnom neprihvatljivo i Europu krive za to s pravom ili ne. Profesore Weiler, vi ste govorili o odazivu birača i u sudjelovanju na izborima, odnosno na participaciji ne znam da li ste upoznati sa radovima e, Don Savoie. dakle on kaže da rast tih e, sve veća uloga koje imaju lobisti, građansko društvo, nevladene organizacije dovodi do fragmentacije vlasti. Posljedica toga je da prestiž e, pravosudne vlasti opada i to možete onda još i pomnožiti sa većim faktorom na europskoj razini gdje se uvijek e, je manji prestiž imala e, pravosudna vlast. E, slažem se s vama kad kažete da Europski parlament dobiva sve veće ovlasti, ali da se to ne preslikava na percepciju kod ljudi. Još jedno pitanje je retoričko pitanje. Zašto se ne priznaje postojanje tog što ću nazvati europsko političko polje. E, moj odgovor je zato što je veoma e, teško e, sudjelovati u tome ako ste vi građanin ili grupa građana. Kako možete na neki način komunicirati sa vlašću na europskoj razini? A i na kraju krajeva ne postoji europski demos. Vi ste spekulativno rekli da bi većina, veličina e, europske politike je prevelika i ljudi to ne mogu uopće konceptualizirati i osim toga postoji um, ta nepovezanost e, još od irskog referenduma ljudima je jako teško da se istovremeno sami sebe vide kao građani Europske unije, građani Europe i građani e, svoje vlastite zemlje. Mogu to posvjedočiti na osnovu svog iskustva u Mađarskoj. I e, ovo što ste rekli, je preferencijalno glasovanje nema praktički nikakvog učinka. Ovo što ste rekli vezano za komisiju, da komisija sebe vidi kao tijelo koje je iznad politike, to je naravno besmisleno. Ako razmatrate politiku vlasti, vidjet ćete da je to po politiku moći, to je potpuno besmisleno. Oni ne mogu biti iznad politike, no ono što me brine je to što postoji ta sklonost u komisiji da samu sebe doživljava kao nešto što je iznad politike, a s druge strane da komuniciraju na nerazumljivom tehnokratskom jeziku i onda uopće ljudi ne mogu ni na koji način s njima komunicirati. I zadnja stvar koju želim reći odnosi se na cijelu strukturu Europske unije. Europska unija ima sada okvir koji je predglobalizacijski, koji nije uzeo u obzir multiplikaciju političkih aktera u cijelom svijetu, to što ima puno više inputa i u ovom momentu e, meni se čini da je to dio ove trenutne situacije to je e, održivost odnosno mogućnost postojanja te meke sile meke moći u vlasti ako pogledate e, ovo što radi Putin radi se o konfrontaciji između tvrde i meke sile i meka sila zapravo je ta koja donosi rezultate hvala Ha chiesto adesso di intervenire il collega Gualtieri. Collega Gualtieri Maria, riječ, izvolite. Hvala. Na, ovoj, na ovim veoma interesantnim predavanjima e, prvo ću se osvrnuti na ovo što je rekao e, gospodin Emanuelidis. Mislim da je u pravu kada kaže da u ovom momentu politička opcija koja preovladava je ova druga i nema nikakve dvojbe oko toga. Ovaj proces e, koji je pokrenuo Van Rompuy i ovaj, e, ova propast ovog prvog stupa e, gospodarske monetarne unije i u svakoj rundi pregovora se e, jedna po jedna tema je otpadala i na kraju, smo, na kraju nam je ostalo ništa. E, dakle, radi se o bankarskoj uniji, o svim tim mehanizmima, dakle jedinstveni e, mehanizam za restrukturiranje. Ako to uspijemo postići, mnogo smo postigli, ali taj kompleksni mehanizam političke uvjetovanosti u kojem e, preovladava ova druga e, opcija. Imali smo tu predstavnika e, britanske vlasti odnosno vladajuće stranke meni se čini da mada laboristi su rekli da neće provesti referendum postoji ipak taj neki kompromis između te dvije logike znači logike Camerona s jedne strane i s druge strane Um, većine preostalih u Europi, mislim da to nije ipak realno da će se išta iz toga izroditi. No, ako napravimo razliku između postojeće preovladavajuće političke opcije za koju su se odlučili politički vođe i ako umjesto toga gledamo proces e, i pokušamo njega definirati, znači e, izvan svijesti političkih aktera, mislim da ovo što vi zovete peti scenarij je ono što je već na neki način nešto što već postoji, što već vidimo, znači ta promjena opcije. Možda kroz političku inicijativu s jedne strane, kao što je ukazao profesor Weiler, ali i kroz internu dinamiku mehanizma koji postoji u Europskoj uniji posebno nakon stupanja na snagu Lisabonskog e, ugovora gdje se primjerice govori o tome da ovaj odbor je tokom proteklih nekoliko godina, prošle godine posebno e, potak, zapravo podržao ovaj mehanizam špicen kandidata, glavni kandidata. Znači e, radi se o velikoj reformi do koje je došlo bez izmjene osnivačkog ugovora, ali to je posljedica prethodnih promjena jer e, Lisabon naravno bez političke volje, bez političke inicijative e, na Praškom kongresu PESA možda ne bi se niti, ne bi niti došlo do toga, ali činjenica da se članak 77. preformulirao je pomogla i sada mi biramo, ne samo da potvrđujemo, Europsko vijeće e, predlaže ali ne nominira i moramo uzeti u obzir rezultate izbora E, imamo i ovaj proces konsultacija i izjavu o tome, znači imamo osnovu u e, ugovoru za sve to i mehanizam politizacije koji će možda neki povjesničari u budućnosti e, smatrati da je počeo i prije nego što smo mi to sada svjesni možda ovo što ste vi rekli o tome da e, građani već i sada u ovom sazivu su to učinili, znači da e, postoji to ta reprezentacija, ono što ste govorili, znači da imamo e, centrističko desnu većinu i taj smjer u kojem ide Europa. Dakle, sada govorim kao socijalisti, kažem, ako vi dakle poduprate ako glasate za nas i za Šulca kao za e, predsjednika komisije, mi ćemo na drugi način voditi politiku. Na drugi način će se tumačiti e, pakt, e, sve te odredbe i tako dalje. Znači ne radi se samo o toj ravnoteži između Europskog vijeća, Europske komisije koju bira parlament i Europskog parlamenta nego o, tome da se na osnovu rezultata izbora i na osnovu toga što se događa e, kako se mijenjaju vlade u e, državama članicama i u e, oba doma u Europi znači da se ne radi samo o tome da je to politička inicijativa nego da se radi o tumačenju procesa koji je već počeo dakle ne bih to nazvao onako kako je nazvao to gospodin Emanuelidis, ali mislim da institucionalna politička dinamika Unije stvara dublje nego što su to svjesni politički vođe taj drukčiji pristup, tu promjenu pristupu. Gospođa Merkel je rekla prije nekoliko mjeseci da nikad, nikad neće prihvatiti tu e, logiku tih e, glavnih kandidata, špicen kandidata, a sad su to prihvatili. Dakle, ta dinamika je sada snažnija nego što su mnogi ljudi mislili da će biti. Tako da bi to možda moglo dovesti do činjenice da što se tiče sadržaja same reforme, možda logika konsolidacije će e, također biti prevladana snažnijim pritiskom e, za ambiciozniju reformu. Mislim da ta veza između e, procesa politizacije i parlamentarizacije predsjednika komisije doprinosi promjeni logike i mehanizma funkcioniranja unije i mogla bi također promijeniti i trenutnu situaciju i e, što se tiče opcije dva koja kao što sada se čini će prevladati. I na kraju bih samo rekao profesor Weiler je ukazao na mnoge probleme i praktične e, teme, izazove s kojima ćemo se morati suočiti, koje ćemo trebati Um, riješiti na ovim izborima, ali bit će veoma interesantno vidjeti kako će se to odvijati. 27. Uh, će biti večera u Europskom vijeću, a ujutro uh, imamo konferenciju koja organizira parlament i oni možda, to se može možda tumačiti kao njihovo nastojanje da ne izgube kontrolu nad procesom, to što su tako na brzaka se za to odlučili. I odluka će se zapravo donijeti vrlo brzo iza izbora i povezat će se na taj način, ta uzročno posljedična veza će se naglasiti između izbora i rezultata. Mislim da ćemo ubrzo uvidjeti da će se uskoro odlučivati o predsjedniku komisije u paketu sa visokim predstavnikom i sa predsjednikom vijeća i ta odluka će se donijeti odmah nakon izbora i to će naglasiti taj e, važnost rezultata izbora. I čak i ako imamo e, proporcionalni mehanizam i broj zastupnika klubova, znači ti plavi i crveni, koju ćemo vidjeti 25. svibnja će ukazati, sve će to vidjeti narod u Europi kroz medije i to će e, osnažiti participativnost e, odaziv na sljedećim izborima. Mislim da se radi o veoma interesantnom procesu. Transformacije e, u praksu ustavne dimenzije Unije i ovo može također promijeniti logiku ovog petog modusa kojeg je spomenuo gospodin Emanuelidis. Hvala kolegi Kalteriju. Gospodin Bronz je tražio riječ. Hvala. <clears throat> Profesor Weiler je rekao da u svim demokratskim sustavima E, birači imaju dva izbora tko će nama vladati i na koji način. A možda glasači žele i treći izbor koji bi bio prvi i zapravo umjesto dva izbora o kojima je govorio. A to je da li oni žele e, ili ne da glasati za institucije koje im se nude. E, taj se odluka, taj izbor se može objasniti povećanim ovlastima Europskog parlamenta i Europske unije općenito. Možda baš zbog toga izlaznost mala. Rečeno nam je da će izbori 2014. godine e, prezentirati izbor alternativnih kandidata koji će biti predsjednici komisije. To se čini kao pametnim, e, pametna ideja. Prvi put nam je to prije dvije godine rekao profesor Maduro koji je došao ovamo na raspravu prije otprilike dvije godine. I govori se o izboru onih političkih stranaka koje su odobrene, a ne naravno drugih. Međutim, postoji problem u tome da e, ne postoji europski birači koji imaju kolektivnu identitet glasača, ne postoji europski demos. Međutim, postoji kultura mm, identiteta u smislu podrijetla, ali to nije baš sasvim isto. A drugo, čini se da se pripremni rad jednostavno nije obavio. Dakle, ovo što sada kažem nije ideološke prirode. <clears throat> Ja mislim da bih e, mislio baš isto da sam e, zaista veliki zagovornik europskog projekta. Ja sada mislim na ovdje <clears throat> na situaciju gdje sam se nedavno našao, gdje su to bili e, neke osobe koje su bili umirovljenici, profesionalci i ja sam ih pitao što znaju u europskim političkim strankama a oni su me samo bljedo gledali. Nakon toga sam ih pitao što mislite o tome da ćete imati mogućnosti da birate alternativne kandidate za predsjednika komisije. Još su me bljeđe pogledali jer nisu ništa o tome znali. Oni su naravno ipak znali što je to Europska komisija i tko je njezin predsjednik. Uvjeravam vas da velik broj ljudi, barem u Jedinjenom kraljevstvu, zapravo ne bi znali odgovor na jedno ni na drugo pitanje. E, moja kći e, često priča na to da kad je pitaju što je tvoj otac, a ona kaže pa on je e, zastupnik u Europskom parlamentu i nakon toga oni kažu a što, je to, kakva je to posao. Možda je to zbog toga kako se europskim institucijama izvještava u medijima. No, bili se moglo na europskim izborima zamisliti da se bira i jednog čovjeka za predsjednika komisije, barem u, na način na koji Amerikanci to rade kao pluralitet glasova, to se tako kod njih zove, na izborima za nacionalne stranke. Ali e, ovom slučaju radit će se o glasu, odnosno o izborima gdje e, birači zapravo neće ni znati da su za to glasali. E, mogao bi biti e, kao u Europskom parlamentu, ako ne bih se lijepo izrazio, kada su se odjedanput preko noći promijenili glasovi. Sjećate se kako se dogodilo kad je potpredsjednik Papa Stankos imao udar i kad je rekao u svibnju ove godine, pa ljudi ni ne znaju zašto glasaju. Hvala. Riječ ima kolega Daf. Pa moram reći da sam zapravo našim malim e, eksperimentom da se nađe glavni kandidat, taj špicen kandidat, da je to uspjelo. Naime, mi o tome već govorimo jedno 15 godina, međutim nećemo u tome uspjeti sve dok ne budemo imali pan europsku izbornu jedinicu s transnacionalnim kandidatima. E, do toga će se vjerojatno doći negdje 2090. godine. Ali ovo sada je važan korak zato što se podržava sustav federalnih političkih stranaka. Mislim da moramo odati poštu ne samo Martinu Šulcu, koji je na zgodan socijalistički način izabran i sliste od jednog kandidata. Ali moramo odati priznanje i Mišelu Barnjevu koji se hrabro borio da sa liste preferencijalnih kandidata izbaci e, Junkera. I e, mislim da svakako Barnje ima svoje mjesto u e, za nešto tako i dakle mora imati mjesto u povijesti. Ovaj e, parlamentarni svijet gdje je život pun kompromisa pretvara se u predsjednički koji je više brutalan i često kratak život. moram reći da će neki iz toga e, izaći sve iz ovoga, izaći kao netko koji je prekaljen ako ništa, ako ne već i odrasliji, odnosno zreliji. Mm, novi predsjednik komisije koji će biti na taj način zapravo izabran, da će on imati dvojnu legitimnost koju gospodin Barozo nikada nije stekao. Međutim, hoće li on moći voditi e, i odrediti tko će biti povjerenici, hoće li on moći izabrati povjerenike koji će njemu odgovarati. To nije bitno samo iz e, razloga koji su važni za političke stranke, već i zbog tenzije koji postoje i koji će se pretvoriti u sukob među onima među nama koji žele da se Euro, e, da je Europom mlada Europska komisija, te e, onih e, s druge strane koji žele da se Europom upravlja iz vijeća. Dakle, ključno će pitanje na koji će sljedeći sastanak na vrhu morati odgovoriti Oni među vama e, koji se pitaju kako bi to moglo izgledati ako komisija postane vlada. Dakle, tada će se e, barem moći baviti temeljnim e, zakonima o su objavljivali skupina Spinelli i Batisman i Shifton u posljednjih mjesec ili dva. E, kako sam imao sve više iskustva u ovome što radim, primijetio sam jednu stvar. Postoji veliki raskorak o tome na koji se način sagledava demokracija u pojedinim zemljama članicama. veća, mnogo veća nego što bi ljudi uopće mogli zamisliti. Što se tiče izbornih zakona, što se tiče načina na kojima se bavi e, regijama koje e, se mijenjaju, odvajaju i lošije rade. E, po pitanjima ustavnih zakona i praksi raznovrsnost i razlike među zemljama članicama su prilično velike. Ali istovremeno kako se ukazuje na razliku među zemljama članicama, postavlja se i veći osjećaj o tome zemlje međusobno ovise jedne o drugima po pitanju ustavnosti ustav, po ustavnim pitanjima i političkim pitanjima. I sada e, možemo intervenirati mnogo više tamo gdje bi se nekoć smatralo da se radi o miješanju unutarnje poslove jedne zemlje. Ako ja na mom blogu napišem nešto o novom izbornom zakonu gospodina Rencija, slobodno me mogu napasti rencive pristaše u Italiji. To je zapravo nešto što predstavlja europsku politiku koja je sada više dinamična i zapravo žilavija nego što bi mnogi ljudi mogli i pomisliti. Ono što mogu reći sada u ovoj fazi predizborne kampanje je sljedeće. Najvažnija odluka koju će morati donijeti sljedeći parlamentarni savez jest hoćemo li inzistirati o tome da se napravi, da se sazove jedan sveopći sastanak konvencija E, svih, sasvim sigurno će se temeljni ugovori morati mijenjati. U trenutku kada naša zrelost, sofisticiranost i hrabrost budu stavljeni na kušnju, bit će kada se bude dao taj jedinstveni glas na tome da mi inzistiramo na konvenciji. E, kada se budemo suočavali s ustavnim pjesom koje će biti vezano za temeljne ugovore i kada budemo vidjeli da će se možda uspjeti izlučiti e, političko mjesto u nacionalnim smislu, ja ne bih to zapravo kao Janis opisao kao jednim potpuno federalnom situacijom. Hvala. Moram dati riječ još e, troj kolega ali moramo bih dati vremena i izvjestiteljima jer moramo u 13.30 e, prepustiti ovu dvoranu, a i prevoditeljima izaće vrijeme. Žao mi je. A sada molim da budete kratki, kolega Plenković, izvolite. E, oprostite, da, krivo sam pročitao. Hvala predsjedniče, hvala profesor Weiler, hvala vam profesor Emanuelidis. E, vi ste naime mnogo ispravnih stvari e, i informativnih rekli u vašem izlaganju, i mnoge kolege su nastavile na taj način. Pitali ste se kakva je stvarnost Europske unije 2014. godine. Moja analiza kao osobe koje je pokušavao gotovo 20 godina uvesti svoju zemlju u Europsku uniju. E, evo kakav je moj zaključak. Mislim da se radi o realnoj situaciji kojima ima e, suključene mnoge posttraumatske i događaje posljednjih e, desetljeća. Mnogi se žele više konsolidirati, mnogi žele renacionalizirati, a istovremeno Postoji velika ambicija da se poveća demokratska legitimnost institucija i cjelokupnog političkog projekta. Kada mladim Hrvatima objašnjavam što je Europska unija i govorim im o pomirbi, razvoju, pravu, vrijednostima, vrlo često me oni pitaju, ali kakva je tu dodana vrijednost za mene? šta ova velika europska e, nebuloza donosi meni za moj gospodarski i socijalni standard. A i e, svi manifesti idu u tom smislu. Činjenica da je Europska unija prošla kroz period e, gdje nitko ništa nije spomenuo tri osnovne činjenice. Govorim sada kao član odbora za proračun. Mi smo sada u prvoj godini jedne više strukog, e, e, višegodišnjeg financijskog okvira koje je u apsolutnim brojkama manji nego ranije. To je najveća moguća poruka kad se radi o konsolidaciji. To je nešto što ne možete izbjeći. Druga stvar što se tiče proširenja. E, Hrvatska je prva zemlja koja je uspjela ući nakon e, Grčke i ne možete ni zamisliti koliko je to ogroman uspjeh. Kada vidim e, ko su članovi izaslanstava koji idu u zemlje našeg susjedstva, Đerđi tamo ide, ali tamo obično ide Slovenac, Mađar i sada jedan Hrvat. Dakle, možda jedan predstavnik starih zemalja članica, a tako to izgleda kada se odlazi u zemlje koje, na koje bi se Europska unija mogla proširiti. I treće, strah od referenduma, ne samo Nica, Lisabon i Irska, već sjetimo se 2005. godine u Francuskoj i Nizozemskoj. To je nešto što je još uvijek u svijesti svih i što ih proganja, pa se nadaju da će se pokušati izbjeći bilo kakav referendum. A govorilo se sada i da smo glasali o statusu političkih stranaka i trebali bismo sve to dovesti e, do faze europskih izbora gdje ćemo imati kandidata za predsjednika Europske komisije, to je dobar korak naprijed, nešto što konsolidira prethodnu situaciju. Ja e, ne mogu reći da prethodnici nisu bili osobe e, poli, koje su radile na politički način i jesu i tekako, međutim one su bile u izvjesnom smislu članice određenog kluba, a sada bi e, se iz demosa za njih glasalo i mogli bi se neki trendovi o kojima sada stalno govorimo ipak sada promijeniti. A odgovornost glavnih europskih političkih stranaka u ovom proljeću bit će vjerojatno bitnija nego ikada. I nadam se da je predskazivanje profesora Vajlora da će se povećati izlaznost da je pravo i ostvariti. Vi ste zapravo jedini profesor Vajler koji kažete da će sada izlaznost biti veća, a ako imate pravo, onda se nadam da će i rezultati europskih izbora biti pozitivni. Hvala lijepa, dragi kolega. A sada kolega Hefner ima riječ. <coughs> Sorry. Yes, Hvala, najljepša hvala, profesore Valer i Margonidis, na ovim jako zanimljivim e, doprinosima. Mislim da Stvarno moramo biti zahvalni na svemu što je ostvareno u Europi, u europskim integracijama i istovremeno moramo razumjeti da je cijelokupni projekt doista doveden u opasnost. Potpuno se slažem s vama kad kažete da e, je opcija broj dva od ovih pet navedenih najvjerojatnija, no istovremeno rekao bih da se ne bismo trebali vraćati nazad, ali konačno ne možemo ići dalje, a da ne poduzmemo velike, važne korake da uključimo dodatno naše sugrađane i biti mislim da je najveći problem u tome što većina e, europljana imaju dojam da je Europa negdje tamo gore, visoko, daleko, da to nismo, da to nisu oni. Dakle, ono što moramo stvoriti jeste stvoriti taj smisao vlasništva, taj osjećaj da, mi smo Europa, mi imamo svoju riječ u Europi, možemo promijeniti Europu, a to se zasigurno radi koracima koji smo poduzeli, kao što su e, primoravanje političkih e, stranaka da iznose svoje političke programe, platforme, kandidate, glavne kandidate i povezivanjem odluka koje će e, donijeti na primjer e, da se vidi kako će sljedeći glavni kandidat eh, biti predsjednik eh, komisije i jasno želim reći da razumijem ideju koja se nalazi iza koncepta apolitične komisije, ali to nije odraz stvarnosti i ne može biti odraz stvarnosti. Ona mora biti dodatno više politička i općenito moramo više ići iz te unije koja je započela s ugovorima između država preći na donošenje odluka uh, unutar vijeća, na inter, uh, intergovernmentalističku međuvladinu i da se dođe do toga da da, da ljudi shvate da su oni ti koji donose odluke. Dakle, u svemu tome treba se vidjeti da postoje uh, nadležnosti na europskoj razini i da se to odražava direktno kroz rad parlamenta, tako da moramo preći sve više sa međuvladinog postupka na integriranu demokratsku Europsku uniju. I rekao bih da se ostaje na, da se tapka u mjestu, da se ostane u tom leru, da to nije moguće, jer bismo gubili svakodnevno e, potporu tako da smatram da bismo morali preći na ambiciozni iskorak, ali iskorak u kojem se ne bi govorilo mi smo glavni akteri, a vi ste promatrači, već zajednički korak u sa europljanima, dakle nakon izbora, nakon formiranja nove komisije, kada budemo imali vremena 2015. godine da se započne postupak da se pokrene nova europska konvencija i da se pokrene rasprava o budućnosti Europe i dodao bih da oni koji strahuju da bi britanski prijedlozi o tome da se vrate određene nadležnosti državama članicama ili koji strahuju od nekih drugih strahova, da nas to ne treba suzdržavati, jer ja želim da se obrade i takva pitanja unutar te konvencije, to je puno bolje nego da se djeluje uz strah i pritisak nekog eventualnog referenduma e, i da jedna vlada pregovara s drugom. Ne, bolje je sve to iznijeti na stol i raspravljati o svemu i može doći do situacija u kojima bi se moglo vratiti određene nadležnosti nekim državama članicama, odnosno državama članicama, to bi bilo moglo bi se, moglo bi se raspravljati o jas, jako važnim stvarima i da, da, da imamo jasnije ovlasti na europskoj razini. Dakle, općenito ideja pokretanja Europske konvencije i ostvarenje članka 48. iz ugovora iz Lisabona, to je jako važna stvar i moramo na temelju prethodnih konvencija izvući pouku i to bi prvenstveno značilo da je za konvenciju potrebno više vremena, jer tako je teško usvojiti različita mišljenja, pravna tumačenja, percepcije Europe i uvidjeti da se tu ne radi o poslu koji traje pola godine ili godinu. To je nešto što traje godinama. Tako da bismo trebali započeti postupak koji će trajati i tijekom tog vremena da to stvori legitimnost e, posredstvom rasprava, vjećanja, dakle imati manji pritisak zbog vremena, veću transparentnost, veću demokratsku odgovornost, više demokratskih pravila u konvenciji. Mislim da je bila velika greška što na kraju konvencija nije mogla demokratski glasovati, već je tu bilo predsjedništvo e, konvencije koje je odlučivalo o ishodima konvencije. Dakle, bolja, bit, e, bolja uključenost civilnog društva, to je bio, bila slaba točka. I išao bi još dalje i predložio da Evo za kraj, ukoliko određen broj sugrađana, 100 tisuća ili 400 tisuća, ukoliko potpiše konkretan neki zahtjev, onda E, predlažem da konvencija raspravi o takvom prijedlogu i konačno molim vas da zaključite jer ostajemo bez vremena. I smatram da bi konačno glasovanje trebalo biti prepušteno našim sugrađanima. Svakako bismo trebali imati referendum u e, najvažnijim e, zemljama, u Irskoj, u Velikoj e, Britaniji. Mnogo je bolje da imamo jedan europski referendum, da E, Irska i Velika Britanija su dio e, Europe, dakle da imamo takav referendum i da to bude rađeno pod europskim pravilima i režimom i onda da imamo novi europski konsenzus za demokratičniju i ambiciozniju uniju. Eto, to je jedan prijedlog, još jedna opcija kako krenuti naprijed. Hvala. Hvala, predsjedniče. Ono što me zapanjilo jeste da naši sugovornici uopće nisu to svoje razmišljanje o budućnosti Europe e, stavili na međunarodnu razinu. Ne može se razmišljati o budućnosti Europe, a da se to ne, i njene izgradnje, da se ne stavi to na razinu e, ove globaliziranog svijeta. Trenutno se vodi rasprava o e, porezu na e, financijske transakcije i htjela bih vas pitati kako, kako to stavljate u kontekst, u međunarodni kontekst. Zatim, e, četvrta opcija koju je spomenuo gospodin, zaboravio sam njegovo ime, dakle, ta četvrta opcija mi se činila zanimljivom, ali imam jedno pitanje. Kada E, se susretnemo sa našim sugrađanima, što nam oni kažu? Kažu nam uspjeli ste naći novce kako biste napunili račune banaka, ali nama na socijalnoj razini ne, ne pružati nikakva rješenja. Dakle, evo ja bih htjela znati, e, zamislimo tu četvrtu opciju, kako vi zamišljate socijalni aspekt, kako E, kakva socijalna Europa, kakve socijalni utjecaji mogu biti mogući. Zatim spomenuli ste e, mogućnost da se e, stvori jedna lokomotiva s nekoliko država koje bi mogle ići u jače integracije. I u toj mogućnosti spominje se o, o pojačanoj kooperaciji. Mislite li da je to moguć izvodiv alat i stvar? I evo, na kraju želim vam reći da ta, e, to nezadovoljstvo naših sugrađana je izazvano nedostatkom e, jasnoće jer ova, ova, ovaj stroj koji smo izazvali, e, kolega je spomenuo oblak ili stvari u tome što nismo jasni našim sugrađanima i sve ovo što smo stvorili parlament, vijeće, komisija i ta nejasnoća tu se stvara nejasnoća i dakle nedostatak demokratičnosti. I ovo je moj prvi mandat, ali jedna stvar koja me frapirala su e, ogromne količine nezakonodavnih e, izvješća. Mi smo preplavljeni takvim izvješćima i tako da izvješća o zakonodavnim tekstovima imaju manje, manju vidljivost. Dakle, kako možemo izvijesti da e, moć inicijative da se vrati u parlament, da li e, novi predsjednik koji će e, biti izabran nakon ovih izbora, da li će on moći intervenirati po tom pitanju, jer to je za mene ključna stvar. Hvala. Hvala vama. Odmah ću dati profesoru Vajleru. Riječ imamo pet minuta za profesora Weilera i pet minuta za drugog kolegu. hvala. Veliko mi je zadovoljstvo bilo čuti sve vaše reakcije. Naravno, neću moći odgovoriti na sve, ali želim iznijeti jednu ključnu stvar. Naime, imam dojam da parlament u potpunosti ne prima na znanje posljedice onog što je napravio svojim glavnim kandidatom, stvaranjem glavnog kandidata. Dopustite da malo dramatično ovo prekažem. Ukoliko to propadne u smislu da neće e, mobilizirati javno mnijenje, da odaziv ne bude povećan, da se rasprava ne bude vodila o politici, pa čak ni o ličnostima, jer to nikoga ne zanima i to su stare nacionalne rasprave. Zatim, vijeće ne bude slijedilo mišljenje parlamenta, onda će Europski parlament iz ovih izbora izaći oslabljen, znatno oslabljen kada bude pregovarao prema svijećem i e, s komisijom, bio bi znat, imao bi znatno slabiju ulogu nego do sad. Dakle, njegovo predstavljanje glasa naroda bit će umanjeno. Dakle, ne radi se tu o tome samo da, evo, pokušali smo, nije upalilo i idemo dalje. Ne, to će biti znatno oslabljen parlament i uz dužno poštovanje E, prema građanskom društvu i svemu onome što predstavlja demokracija. U srži demokracije je parlament, a oslabljen Europski parlament nije dobra stvar za europsku demokraciju. Ukoliko pak uspije, ukoliko parlament uspije mobilizirati iza sebe e, kampanji u odlukama i u slijedu toga svega, dakle da stvarno postoji predsjednik komisije koji će imati program kolegi povjerenika koji će ga podržavati uz pluralitet e, Europskog parlamenta koji će uspjeti oblikovati Europu u skladu sa iznesenim obećanjima, onda to bi bile opcije, pomješane opcije 3, 4 i U tom slučaju to bi bila ogromna promjena za Europu, još veća od ugovora iz Lisabona, još veća od ustav, ustavnog, e, ustavne točke e, promatranja, još veća od većine u vijeću. Dakle, ja doista imam dojam da se ne cijeni dovoljno značaj ovoga svega, e, bilo da propadne ili da uspije. Dakle, ukoliko propadne, to će biti, imat ćemo znatno oslabljen parlament, a ako uspije, onda će tu biti stvarno uveliko drugačija Europa srijedi. Hvala. Hvala kolega Emanuel Lidis, izvolite. Hvala vam na vašim komentarima. Potaknuli su me na razmišljanje, neću moći odgovoriti na sve. U ovih nekoliko minuta koje su mi preostale osvrnut ću se na tri stvari, teo relativno brzo. Što se tiče ovog špicen kandidat sistema i potencijalnih posljedica? Mislim da da. To je veoma značajno, ali ne bismo smjeli prenaglašavati to. Zato što se na kraju krajeva radi o eksperimentu. Radi se o eksperimentu koji se provodi sada, 2014. Izvučit ćete neke zaključke i onda ćete možda se 2019. odlučiti za sustav sa popisima kandidata, sa tim listama. Dakle, stvari će se razvijati. Da, postoje neke mm, mogućnosti, slažem se s ovim što je rekao profesor Weiler, postoje i opasnosti. No, postoje također neki zaključci koji će se morati izvući iz ovih izbora za parlament 25. Eh, svibnja i eh, neke stvari će se morati učiniti. Na koji način će se voditi E, diskusija, možda će čak doći i do interne borbe sa vijećem i morat će se donijeti odluka kako daleko ići u toj internoj borbi do koje može doći. I ovisno o tome kakvu odluku vi kao parlament e, donesete, to će e, također dovesti i do od odgovora javnosti na taj eksperiment sa špicom kandidatom. Dakle, da li će oni to podržati ili će kritizirati, ali radi se o jednom eksperimentu. Mi sada živimo u situaciji gdje imamo taj, to ono što zovemo nešto novo normalno. Ova ovo ravnoteža između institucija e, je nešto o čemu ne smijemo prosuđivati na osnovu ovoga što se događalo proteklih 3-4 e, godine. Radilo se o jednoj dugotrajnoj i teškoj gospodarskoj krizi koja je e, stavila veći naglasak na izvršnu vlast, to se događa i na nacionalnom nivou, ali kako će izgledati to, nova normalnost, ta buduća normalnost e, jer na kraju krajeva stupanje na snagu Lisabonskog ugovora poklopilo se sa početkom gospodarske krize. Dakle, ja ne bih tu žurio sa sudovima. Što se tiče ove konsolidacije ili ovog puta napred. Meni se čini da smo tu malo zapeli. Pitanje je na koji način se možemo izvući iz te situacije e, gdje smo zapeli i biti ambiciozniji. Kada te strateške opcije se predstavljaju u različitim zemljama članicama i onda imate različite reakcije na različitim mjestima, ono što većina ljudi govori je Treba nam jedan dio opcije jedan, znači manje Brisela i Strasbura koji rade sve, koji se u svoj sve pletu. Treba nam e, da idemo napred, e, ne, stajat na mjestu nije rješenje, ali e, raz, Naravno, tu se razilaze mišljenje oko toga kako je duboka i daleko sežna kriza. Ne postoji opće prihvaćen stav da smo u velikom problemu. U nekim zemljama članicama je malo slabiji taj e, stav da se nalazimo u jednoj dubokoj egzistencijalnoj krizi, a negdje je naglašeniji. Ali kad se radi o tim opcijama 3, 4, 5, neki bi išli dalje, neki ne tako daleko, ali meni se čini da bi trebalo stvoriti tu neku, neki dogovor, neki pakt, E, nešto što će biti e, rezultat e, cjenkanja. Znači na najvišem nivou kompromis. Kako to postići? Koja je najbolja taktika da se to postigne? Znači trebate imati tu konvenciju, postoje ta konvencija da trebate imati javnu raspravu ali tu postoji velika zabrinutost. Znači trebate to uzeti u obzir kod reformiranja konvencije. Sada govorim, sada razmišljam na glas. Moramo se pripremiti za tu fazu ako želite imati tu konvenciju zbog tog e, straha koji je opipljiv. Morate, spomenute su neke reforme, ali možda e, treba postoji potreba da se konvencija pripremi na drugi način da se na neki način ublaže te strahovanja koja su prisutna. I naravno kako biste pokrenuli stvari morate e, privući i jače zemlje članice i ja još uvijek ne znam da li je to slučaj sa mojom domovinom, to je Njemačka. Ja evo ne znam što ljudi u Berlinu zaista žele zato što su signali pomiješani, a veoma je važno što oni žele. U zemljama koje je jako zahvatila kriza postoji snažna volja da se reformira Europska unija jer njima se Europska unija takva kakva je ne sviđa. Oni ne znaju kako bi ona trebala izgledati, ali žele da se promijeni tamo gdje je manji taj osjećaj da nešto se treba hitno promijeniti, manje je to prisutno. E, baš mi je uput, obuhvaćeno to pitanje o ulozi diferencirane integracije, dakle integracije po različitim brzinama koja ide različitim tempom. Već imamo diferenciranu Europu, već imamo različiti tempo i mislim da postoji potreba da se to više primjenjuje u praksi, ali uz oprez. Što se tiče diferencirane integracije gdje bi onda trebalo biti, imali bismo zemlje koje su u užem sastavu, one koje su u širem sastavu, teško bi bilo odrediti koja zemlja spada kamo, znači kad se radi o diferencijaciji, mislim da trebamo više diferencijacije, ali moramo biti pažljivi da ne stvorimo nove jazove, neke nove linije podjela koja nam ne bi bile od pomoći. Hvala. Grazie, Hvala lijepo. Ostalo mi je svega par sekundi na raspolaganju. Zahvaljujem se svima. E, bilo mi je jako drago da ste došli, da smo čuli vaša izlaganja. Pozivam vas zajedno s potpredsjednicima i koordinatorima na ručak u restoranu za zastupnike. Nadam se da će svi oni koji su pozvani na taj ručak moći doći. Hvala.